to avoid the criticism of Sir Robert, we would start only with Kako bismo izbjegli kritike Sir Roberta, počet ćemo sa samo deset minuta zakašnjenja i to je već napredak. Krenimo sa prvom točkom našeg dnevnog reda. To je dakle preporuka vijeću komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje u, o pregovorima u vezi sa sporazumom o strateškom partnerstvu između Europske unije i Kanade. E, pozvao bih gospođu Jegle da uzme riječ i da nam predstavi ovaj izvještaj. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. E, izvjestitelji u sjeni i dragi svi ostali kolegice i kolege koji ste ovdje. Pozdravljam i naše suradnike koje u vezi s ovim dosijevom zbilja e, trebamo. Do sada sam u jednoj dobroj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i sa kolegama iz delegacije Kanade E, sam sastavila ovo izvješće e, želim još izrazito zahvaliti svim suradnicima u tajništvu, svim klubovima zastupnika i službi za vanjsko djelovanje, a osobito e, što se tiče službe za vanjsko djelovanje mogu reći da je to bila zaista izvanredna suradnja a to je po mom mišljenju vrlo važno ako želimo na kraju postići dobar rezultat. Kanada je jedna od vodećih zapadnih industrijskih zemalja i zato važan partner e, za nas e, kako na globalnoj sceni tako i u međusobnim odnosima i strateški važni i dobri odnosi između Europske unije i Kanade e, u skladu sa novom i aktualnom situacijom dati pravni okvir toj suradnji je cilj naših pregovora o jednom strateškom sporazumu o strateškom partnerstvu. E, osnovni sporazum e, u tom smislu već je postignut six Dakle, mi ne počinjemo sada od nule, nego samo tada postignuti sporazum e, želimo e, Ja sam uvjerena da je taj sporazum od bitne važnosti i da će za stanovništvo i Kanade i Europske unije donijeti velike koristi kako taj sporazum može stupiti na snagu samo ako mi kao Europski parlament e, taj sporazum e, odobrimo, usvojimo. Osobito mi je važno da se tom temom na vrijeme pozabavimo i da e, budemo dobro informirani svi kako bismo na kraju glasali pozitivno, odnosno s jednom dobrom većinom usvojili E, ovaj sporazum. Po mom mišljenju e, e, točke već postignutog sporazuma 76. naravno će utjecati na sve daljnje pregovore. Ja sam u svom izvješću kako neki misle i kako su mi iz Kanade već rekli, ja sam izabrala jednu strogu liniju jer e, želim da taj sporazum iz 76. bude e, temelj za taj sporazum i sve druge sporazume koje ćemo u buduće potpisati sa industrijskim zemljama, industrijski razvijenim zemljama. Mislim da je bitno da pritom ne izgubimo svoju vjerodostojnost. E, ovim tekstom koji sam vam predložila. Europski parlament iznosi e, točke na e, koje polaže osobito naglasak, odnosno težište. Ja sam svjesno e, primijenila općenite formulacije otvorene za izmjene kako bi se moglo E, kako tu ne bi bili uključene želje e, ovih ili onih vlada. E, samo ću navesti još jednu točku koju ću ciljano o kojoj ću ciljano govoriti, to je sporazum o vizama. Možda znate da Kanada zahtjeva vize za građane Rumunjske, Bugarske i Češke. To je tema kojom se trajno već bavimo. Moramo razmijeniti mišljenje o tome kako ćemo o toj, se s tom temom nositi u ovom izvješću. To je vrlo važna stvar. Također postoje još dvije stvari e, koje su važne e, za mene kao veliki naslov e, cijelog ovog e, rada stoji najprije postići ovaj sporazum i za njega dobiti veliku većinu, podršku veliku većine ovog parlamenta i zato želim da na vrijeme počnemo razgovarati o ovome i o amandmanima kako bismo našli jednu zajedničku liniju, zajedničke stavove kako bismo na kraju pri glasanju imali dobar rezultat. E, rok za amandmane 18.9. 10.10. E, ćemo e, razgovarati o tome. U 11. mjesecu ćemo glasati na odboru AFET, a negdje u prosincu na plenumu. Molim izvjestitelje u sjeni i kolegice i kolege koji mi žele nešto reći, molim ih dakle sve s jedne strane za podršku, a s druge strane molim ih da e, kažu e, eventualno da izraze eventualno svoju kritiku kako bismo mogli na vrijeme razgovarati i raditi na o, daljem unapređivanju ovog dokumenta. Hvala. Hvala. gospodinu Montalno, hvala nastojat ću biti što kraće moguće. Najprije, kao što je izvjestiteljica napomenula, imamo dva paralelna sporazuma, ASPA i CAT, i oboje su važni da koncentriramo naše odnose između Europske unije i Kanade. Ali htio bih nešto reći o dvije stvari. Najprije, mislim da je jako važno, ako radimo na sporazumu između Europske unije i Kanada, sve zemlje članice u Europskoj uniji moraju biti tretirane na jednaki način. To znači da pitanje automatskog ukidanja viza za sve građane svih zemalja, osim Rumunjske, Bugarske i Češke. To je nešto što je za nas vrlo važno da se revidira. I pozivam sve klubove da e, podrže i sve zemlje da pokažu jednaku solidarnost prema tom pitanju. Mislim da ne bi bilo u redu da potpišemo e, taj ugovor, a da te zemlje ostavimo u situaciji u kojoj su trenutačno. Osim, naravno, ako budemo dobili jasne planove, čak i više od planova, da će se poduzeti koraci kako bi se ta anomalija ukinula, jer to jest anomalija. Druga točka se odnosi i o tome sam e, razgovarao i sa predstavnicima kanadske misije u Briselu. Dakle, to se odnosi na pojmove poput demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, i njihovo stajalište i mislim da moramo naglasiti i njihovo stajalište. Dakle, oni tvrde da u slučaju Kanade, koja je demokracija u punom smislu riječi, dakle da nije pošteno da je se E, Kanadu tretira kao da nije demokratska država. Naš je odgovor uvijek bio da bi bilo diskriminatorno prema drugim državama da koristimo drugačije tekstove za različite države. Stoga moramo biti svjesni i svjesni smo činjenica da nemaju sve e, zemlje istu razinu demokratskih procesa. Sa kanadskog gledišta oni su vrlo jasno rekli da način na koji je to napisano u sporazumu oni ne mogu prihvatiti jer po njihovom mišljenju takav tekst baca sjenu na demokratske kriterije. S druge strane, mi kao predstavnici Europskog parlamenta mislimo da je teško odmaknuti se od prirodnih i normalnih e, pojmova koje koristimo u tim ugovorima. To jest, od nas se traži da promijenimo tekst, dakle koji je uvijek isti u svim tim sporazumima, i da onda Kanadu tretiramo na drugačiji način od drugih zemalja. Hvala vam. Hvala vam gospodine Montalbo, Montalto, gospođa Weber. Hvala vam. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljici na njezinom radu i istovremeno reći da čvrsto vjerujem da odnos između Europske unije i Kanade je uvijek bio čvrst odnos i mora takvim i ostati. Kanada nije samo tradicionalni partner. Kanada je moćna demokracija s kojom dijelimo kulturu, ista načela, jednake vrijednosti. I zapravo je samo normalno nastaviti s takvim odnosima. Nekoliko komentara. aspekt koji je poprilično osjetljiv je na koji način kanadske vlasti još uvijek e, postupaju sa europskim građanima iz Bugarske, Rumunjske i Češke. To su zemlje koje još uvijek trebaju vizu da bi ušle u Kanadu. I po tom pitanju bih podnijela amandman, savjetovat ću se i s drugim kolegama da vidim možemo li podnijeti zajednički amandman. Istovremeno, ako gledamo e, sporazum o strateškom partnerstvu te e, sporazum o e, gospodarstvu i trgovini, onda mislim da bismo morali biti malo više legalisti u našem pristupu. Dakle, mi se bavimo sporazumom o strateškom partnerstvu, a INTE se bavi ovim drugim sporazumom. moramo vidjeti na koji način možemo definirati uvjete u ugovoru za, u, sporazumu za strateško partnerstvo i da se to onda podudara s drugim sporazumom. Mislim da bi svaki sporazum trebao se baviti tim pitanjem zasebno i nadam se da ćemo pronaći tekst koji će na zadovoljavajući način e, riješiti ovaj problem e, s, s pojmovima. Što se tiče odredbe o ljudskim pravima, i pristup koji želimo vidjeti u govoru o strateškom partnerstvu. Mislim da moramo biti dosljedni i vidjeti koja su načela važna Evropskoj uniji i naravno moramo podržati pristup Evropske unije, no istovremeno moramo biti i pravedni dakle, u, dakle, o tekstovima kojim koristimo u našim odredbama. Naravno da želimo da ovaj sporazum s Kanadom uspije. Imamo sporazume s velikim brojem zemalja diljem svijeta i po mojem mišljenju Kanada ne predstavlja problem kad govorimo o ljudskim pravima. Amandman kojeg ću ja podnijeti će biti vrlo e, oprezan dakle s tekstom o tom aspektu. Hvala vam, gospođa Šuica. Lijepo. Ja želim pozdraviti napore koje smo svi zajedno uložili kako bi se stvorila ova rezolucija, odnosno kako bismo unaprijedili odnose suradnje između europske unije i kanade i kao novopridošla članica iz e, hrvatske isto tako kao članica delegacije za odnose između europske unije i kanade. na samom početku želim reći hvala bogu mnogi hrvati su dobili posao odnosno pronašli svoje mjesto pod suncem u kanadi i nije trebala viza. ja sam potpuno svjesna situacije u pojedinim zemljama međutim ne mogu se složiti s ovom točkom h koja je još uvijek neizvjesna gdje još uvijek imamo da pojedini građani europske unije ili pojedine zemlje članice još uvijek trebaju vizu za kanadu. smatram znate da imamo dva paralelna sporazuma jedan spa drugi ceta. smatram da njih treba nekako povezati i ujednačiti ali isto tako sve zemlje članice moraju biti jednako tretirane kad su vize u pitanju. ne slažem se da postoje zemlje prvog i drugog reda. prije nekoliko dana kad smo raspravljali na plenarnoj sjednici u strasbourgu o stanju unije i tada sam rekla i danas ponavljam da želimo da svi dijelimo jednake vrijednosti i da moramo ih dalje nastaviti graditi i da jednostavno moramo sve zemlje jednako tretirati ne dijeliti ih na jug i sjever na zemlje koje su u schengenu izvan schengena na one koje su bogate i na one koje su siromašne. upravo glavne vrijednosti koje dijelimo jesu pravda demokracija stoga smatram da je ovo jedna anomalija da diskriminacija nije dopuštena i da istu svjesna sam da nije u svakoj zemlji ista razina demokracije kao što nije ni ista razina ekonomskog razvoja međutim naša uloga ovdje je težiti zajedništvu težiti ujednačavanju kriterija i stoga se zalažem zahvaljujem izvjestiteljici i zalažem se podržat ću amandman koji je ovdje najavljen da se bugarskoj rumunjskoj ekoj također skine obveza uvoenja viza. hvala vam Robert. Dakle, potpuno sam nov u ovoj raspravi i ne znam nisam o tome još ranije slušao, tek sada, i iznenadio sam uh, se komentarom o jeziku. Najprije, kao prvo, potpuno se slažem s njim. Dakle, ako imalo dovodimo u sumnju kanadsku demokraciju, dakle, taj tekst bi mene doista iznenadio. I ako tekst tog, te odredbe nije moguće promijeniti, ali ja mislim da se može promijeniti, i ako je to stvar, samo stvar teksta, samo stvar riječi i ako to e, stvara zabrinutost kanađanima, mislim da bismo trebali biti dovoljno fleksibilni da e, promijenimo redoslijed riječi u rečenici kako bismo dobili nešto što će Kanada prihvatiti. Mislim da je to pametno, e, razumno i ne vidimo u čemu je problem. Gospodin Peterle. Hvala gospodine predsjedavajući. ja se javljam za riječ zato što e, sam e, izvjestitelj za e, sporazum između Europske unije i Japana, a tamo se postavljaju slična pitanja kao i ova o kojima je govorila kolegica Weba. Dakle, želim joj mnogo uspjeha sa amandmanom koji je najavila. Vjerujem da e, zajednički pristup koji mi svi razumijemo može kod partnera, naših partnera naići na nerazumijevanje i mislim da moramo biti dovoljno senzibilni i razumjeti njihove senzibilnosti i na odgovarajući način naći formulacije. Drago mi je e, naravno drago mi je da mi imamo jedan konzistentan e, pristup, ali svejedno trebamo e, se prilagoditi. E, mi govorimo o trećim zemljama. Ta terminologija me već dulje smeta. Mislim da bismo trebali govoriti o drugim državama, ne o trećim državama. E, jer jer u tu kategoriju onda mogu dospjeti države kojima se takva kategorizacija ne sviđa. E, pa bih predložio da i tu razmislimo o promjenama formulacije. Hvala lijepa gospođa Jegle. Ispričavam se, gospodin Tenok ima riječ. Ispričavam se, moram biti brz jer imam jedan drugi sastanak. Podržavam stav Roberta Atkensa. Mi ćemo isto tako podnijeti nekoliko amandmana. Mislim da ovaj stav Europske unije, dakle jedan sporazum za sve, dakle da je to malo arogantan stav. Mislim, ne možemo govoriti da demokracija u Kanadi nije na odgovarajućoj razini. Mislim da je takav stav arogantan i neprihvatljiv, pogotovo prema zemlji poput Kanade. Jer ispada da smo mi suci što je demokracija, da mi odlučujemo što je demokracija i da ćemo ukinuti sporazum o strateškom partnerstvu ili gospodarske sporazumu ako mislimo da Kanada nije demokracija. Ako izgubimo zemlju poput Kanade, to, ne, to bi bila tragedija i za globalnu trgovinu, za euroatlantske integracije. I mislim da za nas je jako dobro da imamo zemlje, dakle bivšeg Commonwealtha, u partnerstvu sa Europskom unijom. I mislim da ne bismo trebali izgubiti Kanadu. Molim vas da pokažete malo više razumijevanja prema položaju Kanade i slažem se s time da bismo trebali biti fleksibilni, ne nametati e, jedinstvene ugovore koje moraju, koje odgovarati svakom slučaju, već pokazati malo fleksibilnosti. Hvala vam. Gospođo Jegle, imate riječ. Hvala lijepa. Najprije želim e, za sve one koji nisu bili na početku tu i nisu čuli ono što sam rekla, još jednom jasno reći da sam otvorena za sve primjedbe, ali da e, želim da na kraju imamo jedan zajednički temelj, zajedničku liniju s kojom ćemo nastupati ne samo prema Kanadi, nego i, a to se i danas osjeća u ovoj raspravi, nego i prema drugim zemljama sa kojima sklapamo e, sporazume o slobodnoj trgovini. Dakle, e, ono što mi je važno, moramo vrlo, vrlo, biti vrlo, vrlo oprezni i dobro razmisliti koliko, u kolikoj mjeri se možemo otvoriti, a gdje sa tim otvaranjem e, moramo stati, odnosno gdje mu mora biti kraj. Naravno, E, nego nije stvar u aroganciji kad govorimo o tome da naše naš sustav vrijednosti, naš zajednički pristup prema svima e, djeluje arogantno na druge zemlje. Mislim da je to temelj od kojeg smo do kretali u drugim sporazumima trgovinskim sporazumima, na primjer sa azijskim zemljama. I tim drugim zemljama, e, e, prema tim drugim zemljama moramo na neki način biti pošteni. S druge strane, e, mislim da također se ne smije dogoditi da sad postignemo sporazum koji neće biti u skladu sa sporazumom sita zato sam zapravo i zamolila za ovu raspravu jer mi je bilo jasno što će se dogoditi. Ja jako dobro poznajem Kanadu i svim kolegicama i kolegama koji su govorili na temu viznog režima mogu reći Kanada se u tom smislu pomaknula u, tijekom posljednjih godina. Tu se je dogodio pomak. Naravno, u Kanadi se poštivaju ljudska prava i prava manjina, u Kanadi e, je sustav demokratski kao i kod nas, ali onda pitam Kanadu zašto onda imate problema potpisati ovakav ugovor, mi ne tražimo ništa drugo. Ako Kanada kaže mi smo isti kao vi u Europskoj uniji što se tiče poštivanja ljudskih prava e, i e, manjinskih prava, onda ja pitam onda u čemu je problem, zašto ne možete onda potpisati takav tekst. I da završim, e, želim svima uputiti molbu da, jako, da se jako e, e, detaljno i točno i podrobno pozabavimo ovom temom. Molim vas da jako intenzivno poradimo na tome da bismo onda nakon toga ponovo razgovarali o ovom E, sporazumu i da bismo našli jednu zajedničku liniju. Inače ćemo kasnije imati problema i ispašćemo nepošteni, a to ne želim. Dakle, želim jednu jasnu, e, jasnu osnovu za nastavak rada. Hvala lijepa. Hvala vam. Sad ću zamoliti našeg kolege, gospodina Herberta e, Raula, koji je Mm, šef izaslanstva za Sjevernu i Južnu Koreju da nas izvijesti o ishodima sastanka iz srpnja. Gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege, e, jako rado ću kratko izvijestiti o našem putovanju od 15. do 17. srpnja. E, veoma iscrpan opis e, je u izvješću, to možete pročitati. E, ako imate još pitanja, možemo vam dati i dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju. Dakle, nas sedam kolega smo bili članovi delegacije. Htjeli smo posjetiti Sjevernu i Južnu Koreju kao i obično, ali iz tehničkih razloga bilo je neophodno da ostanemo dugo, dugo u Sjevernoj Koreji, a s tri četvrtine vremena, samo četvrtinu vremena smo imali za Južnu Koreju. To je donijelo neke probleme jer su južnokorejski partneri bili malo uznemireni što za njih imamo tako malo vremena. Ali kroz eh, pomoću pametno vođenih razgovora to smo uspjeli razjasniti ovo putovanje je zanimljivo utoliko što e, je po prvi put od 2011. jedna e, delegacija na visokoj razini posjetila Sjevernu Koreju i to u e, u vrijeme kada je Koreja, Sjeverna Koreja upravo prolazila kroz politički e, teška vremena i još je bilo to vrlo primjetno za vrijeme našeg boravka tamo ta politički napeta situacija odnosno tu su bile izrečene prijetnje napad atomskim oružjem i e, bio je zatvoren e, industrijski kompleks Kesong i tako dalje mi smo zapravo htjeli tu ponovo pohvatati konce, odnosno e, početi ponovo razgovarati i stvoriti nove veze i kontakte. Prilikom tih razgovora koje smo vodili, a koji su kako u Južnoj, tako i Sjevernoj Koreji zapravo bili na vrlo visokom nivou, u Sjevernoj Koreji smo razgovarali sa predstavnicima parlamenta i sa zamjenicima ministra za trgovinu, poljoprivredu i e, vanjske poslove i e, imali smo i sastanak sa nevladinim organizacijama i nekim e, agencijama UN-a. To su bili zanimljivi razgovori E, prilikom kojih smo međutim čuli ponovo iste argumente koje smo slušali i u prošlosti. Mi smo e, e, napomenuli da gospodarski E, angažman izvana odnosno ukidanje sankcija e, kao preduvjet ima e, zapravo neke promjene politike sjeverne koreje a sjevernokorejski sugovornici su ponavljali već poznate argumente o tome zašto oni moraju voditi takvu politiku E, mi smo ponovili da ti rituali ne ode nikamo, neće donijeti do dovesti do napretka ni za nas ni za ni jednu drugu stranu. I moram reći bilo je zanimljivo e, e, primijetiti recimo situaciju u Sjevernoj Koreji, na primjer razliku između nivoa e, stambene situacije stanovništva e, za razliku od e, zgrada za druge namjene. Naravno, bilo je riječi o pregovorima šest zemalja i primijetili smo da Kina ima nešto drukčija drugčija stajališta, odnosno e, malo drukčiju politiku u odnosu na e, prošla vremena. to je došlo do promjena. E, naime Kina je bila donekle iritirana onim što Sjeverna Koreja radi, međutim naglasili su da imaju manje mogućnosti utjecanja na Sjevernu Koreju nego što mi e, zamišljamo. Vrlo zanimljivo, e, zanimljiv je bio razgovor sa nekim predstavnicima, e, dakle djelomično su to bili samo ritualni razgovor, ali bili su E, imali smo i razgovore sa predstavnicima nevladinih organizacija i sa predstavnicima UN-ovih agencija i oni su nas izvijestili ne samo o programima, programima na kojima rade nego i o tome da ti međunarodni projekti doista e, postižu rezultate i oni su nas upozorili na e, dva problema i jedno pitanje kao prvo E, zbog sankcija postoji situacija da e, organizacije, dobrotvorne organizacije imaju poteškoće sa e, transferom financijskih sredstava. To im jako otežava posao, a to je naravno loše jer to nije bio smisao tih sankcija. Nadalje, E, te sankcije imaju vrlo jedan zanimljiv efekt e, u Sjevernoj Koreji. Imali smo prilike vidjeti jedan europski projekt i posuda smo vidjeli da ti projekti najprije e, stvaraju kontakte i pomažu tamošnjem stanovništvu. Tako da je molba koju smo zamoljeni da prenesemo da razmislimo možemo li e, pripomoći da se i van Europe e, započne sa financiranjem takvih projekata. Na primjer, što se tiče zdravstva, e, obrazovanja, da, razmislimo da li bismo tu mogli također neke europske projekte financirati. to na taj način će stanovnici Sjeverne Koreje e, saznati o e, nama, a nas nam se prikazuje, im se prikazuje kao neprijatelja, uspostavit će se kontakti i od toga će samo koristi imati e, stanovništvo Sjeverne Koreje. Dakle, možda su i neki koreanci koji žive van Europe spremni uključiti se u takve programe, odnosno projekte i razgovore o njima. Situacija sa opskrbom e, hranom je loša, međutim mi smo mislili da je i lošija. Mislim da je za nas važno da i tu nadalje nastavimo pomagati. U Južnoj Koreji bili smo vrlo kratko, Sastali smo se sa ministrom vanjskih poslova i sa kolegama iz parlamenta. Prvo što smo ustanovili je da je sve bilo savršeno, ne samo pripremljeno i organizirano, nego smo dočekani sa jednim fantastičnim oduševljenjem Dakle, zbilja e, veliki broj e, ljudi nas je dočekao e, koji su jako intenzivno sudjelovali u razgovorima, nije bilo nikakvih poremećaja sjena nad, koji, bi zasjenili te razgovore bili su jako znatiželjni da saznaju od nas što smo vidjeli u Sjevernoj Koreji i E, zanimalo ih je na koji način i oni mogu pomoći. Ministar vanjskih poslova e, je ostavio na nas jedan vrlo e, zanimljiv i otvoren dojam. On nije bio zainteresiran za to da nama objašnjava što ne funkcionira u Sjevernoj Koreji i ko je za to kriv, nego je bio zainteresiran za to da otkrije E, kako se tu korak po korak može e, postoći poboljšanje e, sad ponovo skačem u sjevernoj koreji smo imali priliku pogledati Kesong tu više nije vojska nadležna za kontrolu tog područja međutim svejedno to nije bio baš ugodan posjet ali primili smo na znanje sa velikim oduševljenjem da se tu također dogodio pomak. Razgovarao sam danas sa e, veleposlanikom Koreje u Briselu i e, izvijestio me da je se tamo počelo ponovo sa radom i da će se taj, e, ta industrijska zona Eh, još i proširiti u budućnosti, eh, da će se omogućiti tamo eh, da, se, da, da tamo počnu funkcionirati i međunarodne kompanije. Sljedeći tjedan će se između sjeverne i južne Koreje ponovo organizirati susreti obitelji, to je nešto vrlo skromno i malo, ali evo događa se što je dobro glavno je da se nešto događa. Sjeverna Koreja je izolirana država gdje ljudima nije dobro, gdje, gdje e, ne žive dobro, ali imamo dojam da su zainteresirani, znatiželjni, da, su, e, da im je drago ako e, imaju mogućnost kontakta sa vanjskim svijetom i komunikacije E, za kraj ovdje će u posjet doći e, veleposlanik Sjeverne Koreje i predstavnici e, parlamenta također u Strasburu e, ako postoje e, ako, ako ima interesa za razgovore mislim da, je, da će biti moguće organizirati te razgovore u svoje i u ime drugih članova delegacije mogu reći da smo mnogo naučili ja osobno baš i ne volim putovati ali drago mi je da sam bio na tom putovanju mislim da je to bilo jedno važno iskustvo hvala lijepa lijepa, Robert, izvolite. E, predsjedniče, zahvalan sam, fasciniran sam svim ovime što smo čuli, ali to postavlja puno pitanja za one koji nemaju prilike otići u to nazivljujuće mjesto. E, prije svega, e, jesu li zastanci bili zadovoljni, jesu li mogli vidjeti sve što su htjeli svakako e, Sjeverna Koreja nema takvu, reputaciju u svijetu. A nedavno u Britaniji e, bio je jedan, jedno izvješće, e, televizijsko izvješće koje je uzeo skrivenu kameru i snimio svakakve stvari u Sjevernoj Koreji koje zapravo općenito govoreći nije smio vidjeti. I pokazalo se izuzetno siromaštvo, izuzetna gra, glad, a i neki vrlo neugodni zatvorski uvjeti u nekim područjima sa vrlo velikim brojem ljudi u zatvorima kao treće. S obzirom na nedavne prijetnje koje su postavljene, ciljanje sjedinjenih država nuklearnim projektilima i tako dalje, jeste li imali priliku ocijeniti E, vojsku, jeste li vidjeli neke vojne aktivnosti ili vidjeli uopće vojsku? I sad jedno retoričko pitanje, biste li vi i članim vašeg izaslanstva rekli da je potpuno neznanje većine sjevernih koreaca e, o, o vanjskom svijetu e, je zapravo zbog njihovog straha ili je samo privid? Hvala. Imate riječ. E, nije tajna da je to bilo zastrašujuće i otrežnjujuće iskustvo. Naravno da nismo mogli vidjeti ono što smo htjeli, imali smo poteškoća e, e, dobiti dozvolu za razgovore sa nevladinim organizacijama, ali naravno da smo u program dobili stvari koje je sjevernokorejska vlada htjela uključiti u naš program to međutim nije začuđuje. Ono što je za mene bilo najzanimljivije, a e, to su rekli i kolege koji su već nekoliko puta bili tamo, a oni su rekli da je, dakle, Sjeverna Koreja je postala donekle otvorenija, broj ljudi koji sada imaju, na primjer, mobitel je bitno veći, E, sad na ulicama ima i dobro obučenih ljudi, dobro može biti da su oni koji e, su u, organima vlasti, naravno vidi se mnogo siromaštva, e, kuće u kakvim u Europi nitko ne bi htio živjeti, ali ono što je za mene zanimljivo je razlika kako je bilo prije i kako je sad. Znači oni koji su nekoliko puta tamo, e, bili tamo su vidjeli da je došlo do pozitivnog pomaka, sad se na ulicama vidi veći broj automobila, u jednom e, poduzeću smo vidjeli vrlo modernu opremu, e, vrlo totalno automatiziranu proizvodnju koja se odvija takvom brzinom da se čovjek pita E, da li uopće imaju dovoljno sirovina za, e, e, za hraniti te strojeve. Naravno, oko te tvornice se vide male skupine vojnika, jasno. Međutim, pitanje koje sam se ja pitao na kraju bilo je sljedeće. E, gdje su točke gdje je moguće nešto pokrenuti. Po mom mišljenju je važno naći način da nevladine organizacije dobiju sredstva e, za svoj rad svaka nova inicijativa koju mi pokrenemo s ljudima iz Europe ili Sjedinjenih država koji su tamo znači jedan kontakt više, a svaki kontakt više je za ljude koji tamo žive e, još jedna nova mogućnost za razgovor i siguran sam da je samo pitanje vremena e, kada će se situacija promijeniti. i Ne može se ljude zauvijek izolirati. E, I naš i njihov sramežljivi e, pokušaj da od nas zatraže da e, predamo svoje mobitele, e, to smo mi odbili, ali naravno to je bilo i besmisleno jer naši mobiteli tamo nisu ni funkcionirali. Ali svejedno, oni su to pokušali, ali mi smo odgovorili ne, mi to nećemo učiniti i time je stvar bila riješena. Dakle, u, onome što su oni govorili uvijek su svi drugi krivi, Amerikanci, Južnokorejci i tako dalje, ali u jednom trenutku sam ja rekao e, ovo sad nema smisla e, ponavljanje svih tih fraza E, dajte mi recite kako vam možemo pomoći. E, nemoguće je da u Južnoj Koreji narod živi bolje nego u Sjevernoj Koreji. Kako se to može promijeniti i na taj način smo vrlo brzo onda ušli u pravi razgovor. Dakle, kako dalje, koji su preduvjeti za napredak. E, na pitanje e, na njihovu, e, njihovu izjavu da su im potrebne investicije izvana mi smo im rekli naravno da nitko neće investirati ako vi ne nudite e, jednu sigurnost za strane investicije bilo je par sugovornika gdje smo imali dojam da su razumjeli naše poruke hvala lijepa for Evo, mogu e, zaista e, vam pružiti podršku danas je puno e, otvorenja Koreja od 89. kada sam ja tamo bio, svakako tada nije bilo mobilnih telefona. Šalili smo se da postoje dva kanala. Prvi kanal je bio Kim Il-sung, a drugi kanal je bio neko ko ti kaže gledaj prvi kanal i imali su e, cijele blokove praznih stanova spremnih za e, siromašne ljude iz Južne Koreje nakon ujedinjenja. E, evo, e, zastupnik ima riječ. Hvala lijepa. I ja sam bio u Sjevernoj Koreji. Ne znam jesmo li tamo bili isto vrijeme, ali skoro u isto. Problem koji ja vidim sastoji se tome da sami sjeverni, sjeverni koranci imaju jedan e, e, sklop, e, mentalni sklop koji se razlikuje od svake druge zemlje koja ima autoritarnu vladu. Oni su odgojeni i to e, mnogo, mnogo godina odgajani, indoktrinirani i oni iskreno vjeruju, oni iskreno vjeruju ono što im se kaže, čak i kad ono što im se kaže izgleda potpuno nevjerojatno našim ušima. To je, ja mislim, najveći problem koji svijet ima sa Sjevernom Korejom. Za razliku od nekih drugih zemalja koje su zatvorene, u njima ipak postoji neki oblik kontakta, neki oblik razmjene sa vanjskim svijetom. U Sjevernoj Koreji to je krajnje nevjerojatno. A kad postoji kontakt sa vanjskim svijetom, s ljudima izvana, kao što svi znamo, to se e, uglavnom odvija u, posebnim okolnostima. Mogu također reći kako, e, je, kako su zadnjih godina se stvari vrlo, vrlo malo opustile, jako neznatno opustile. Kina očito nema tamo onaj utjecaj koji mi mislimo da ima na sjeverne Korance. Sjeverna Koreja, za svakoga koji je tamo bio, e, zapravo svi znam, koji su tamo bili znaju da je tako posebna zemlja, tako posebna e, država, da je e, nama gotovo nemoguće i teško shvatiti što se tamo zaista događa što se događa u, glavama sjevernih koreanaca. Kada mi govorimo o vojsci od milijun e, muškaraca, to je samo jedan dio, jer zapravo svaki sjeverni koreanac je vojnik. Svaki sjeverni koreanac i muškarac i žena, jedni i drugi su vojnici. Da, da kad govorimo o najvećoj ili četvrtoj najvećoj e, vojsci, moramo shvatiti da svi služe vojnu službu na neki način. Njihov mentalni sklop e, očito e, e, je tako postavljen da žele imati jednu Koreju. Oni to stalno govore i svi vjeruju u to. I to je vjerojatno jedna od najtežih situacija s kojima se e, suočavamo. E, svakako je za, e, teška, zastrašujuća s obzirom na mentalni sklop svakog ili gotovo svakog sjevernog koranca ili koranke. Hvala lijepa. kolega mora otići, ali gospodin Tanak bi htio nešto reći, pa Molim vas, ostanite s nama još dvije, tri minute. Hvala lijepa, e, predsjedniče. Moram postaviti pitanje e, mojom socijalističkom kolegu. E, svi znamo što je totalitarni staljinistički teror i sada imamo jednog novog mladog vođu koji je ubio svog prijatelja i nije poštovao rođendan njegovog djeda. E, e, e, kako ste vi sigurni da se ovakve posjete Europskog parlamenta s vremena na vrijeme ne koriste kao propaganda, da ih i ne iskorištava režim, jer dolazite pred kip velikog vođe? E, ja bih bio oprezan da idem u takvu vrstu zemlje jer bi oni mogli koristiti takve posjete i reći evo pa priznaju nas zemlje e, e, zapadne Europe. To isto kao kad idete u Iran. Zašto vi mislite da vaše posjete pomažu korejskom narodu, a ne režimu? Gospodin Royal? to je dobro pitanje i to pitanje E, se uvijek iznova moramo pitati, ali taj, primjer koji ste naveli e, je još jedna potvrda da je bilo dobro što smo otišli na to putovanje. Kasnije e, smo čuli, dakle ja sam poslao pismo veleposlaniku Sjeverne Koreje ovdje i pitao sam da li je to točno, da li je točno da je došlo do tog smaknuća i zašto i jako me zanima kako će veleposlanik e, odgovoriti na to pitanje. Moj dojam nakon ovog putovanja je da je dobro što smo, e, što je delegacija posjetila e, Sjevernu Koreju i međutim ne, ne smijemo biti nerealni napredak koji se može postići na temelju našeg aranžmana će uvijek biti vrlo mali ali možemo ići male korake. Uh, Hvala lijepa. Dakle, e, možete sada otići. idemo na sljedeću točku, a to je situacija sa ljudskim pravima u regiji Sahela. A sada zovem gospodina Tenoka koji je izvjestitelj da uzme riječ. <clears throat> Well, thank you Hvala vam gospodine predsjedavajući i kao što će većina zastupnika u ovom odboru um, primijetiti, moj izvještaj o Sahalu nije jednostavan. 95% e, pažnje je okrenuto prema tom izvještaju i to samo govori o tome koliko je ovo važno za parlament i koliko, je zapravo, koliko su važni problemi koji su tu istaknuti moram ponuditi ovom odboru jedno pojašnjenju o tome kako je uopće nastao ovaj izvještaj. Moj stav o Zapadnoj Sahari je bio dosljedan čitav niz godina, dakle po pravu naroda Saharavi da prema propisima Ujedinjenih naroda ima pravo na samoodređenje te da se definira situacija koja će odgovarati e, i jednoj i drugoj strani. I iako podupurem ono što sam napisao, nisam želio uključiti e, Zapadnu Saharu u ovaj izvještaj. Kad sam to učinio, učinio sam to zato što je sam bio zainteresiran za regiju Sahel. No, vrlo brzo je postalo jasno da Zapadna Sahara je uvek i trebala biti dio tog izvještaja. Tako da sam morao sagledati i e, izvještaj o ljudskim pravima u toj, dakle u tom dijelu. Tako da izvještaj o ljudskim pravima u regiji Sahela i zapadne Sahare i nakon duljih pregovora odlučeno je da će naslov sadržavati samo Sahel, ali da će zapadna Sahara biti uključena u izvještaj. I to je ratificirano u dakle, proširenom sastavu e, AFETA te na konferenciji predsjednika te na kraju dakle, je ratificirano. Uh, u suprotnosti onom što su rekli neke vlade, ako ignoriramo bolju konferencije predsjednika, mislim da to dugoročno neće biti loše. Zapadna Sahara, se, o tome se uglavnom ne raspravlja kad se govori o Sahelu, no to je možda geostrateška pogreška. Kao što je rečeno u travnju, ovaj sukob se mora rješavati u okviru šire strategije za Sahel. Dakle, zato što ti događaj će negativno utjecati na Sahel, a i obrnuto. Izvještaj tvrde da nemiru u zapadnom, eh, sa, u zapadnom Sahoru te u logorima rastu i povratak nasilju bi bio katastrofalan. Stoga moramo posvetiti dužnu pozornost ovom dijelu svijeta. Ostavimo sad malo po strani zapadnu eh, Saharu E, no moram reći da sam zabrinut za e, pet zemalja u okviru područja Sahel. Moramo im pružiti našu pomoć. Najveći dio izvještaja se bavi velikim e, katastrofama u Maliju, zapadnoafrička zemalja, koja je uživala političku stabilnost i mir dugi niz godina. Iako možemo biti oprizno optimistični i smatrati da je velik dio krize završio, ipak još uvijek nije došao do kraja, zato što već još uvijek nekoliko stotine tisuća izbjeglica čeka povratak svojim kućama. Dug proces pomirbe mora početi između različitih zajednica u Maliju. I to naravno ne samo u Maliju, već sukobi diljem te regije. Pomirba neće funkcionirati. Mali mora biti prototip e, uspjeha e, pravosudnih tijela i vladavine prava ratni zločini, zločini protiv čovječnosti e, do sada nisu bili kažnjavani. I zbog toga e, odluka Senegala da će suditi bivšem predsjedniku Čanda te e, istrage Međunarodnog kaznenog suda dakle su doista, doista ih pozdravljamo. Moramo se boriti protiv nekažnjivosti i u izvještaju sam pokušao naglasiti potrebu za dosljednom strategijom diljem Sahela, kombinira se potreba za podizanjem svijesti o ljudskim pravima, e, suprotstavljanju vjerskoj radikalizaciji, stati na kraj trgovini ljudima i drogom, te iznad svega unaprijediti unapravljanje te odgovornost i legitimitet državnih i regionalnih institucija. Izvještaj posebice naglašava decentralizaciju moći te razvoj civilnog društva. Na kraju bavio sam se i pitanjem žena, e, pitanjem genitalnog sakačenja, djecom, prisilnim radom djece, brakova na prisilu i ovo je no, o tome, s time se mauritanijske vlasti ne slažu. Dakle, pet zemalja Sahela, postoji široki konsenzus između političkih skupina. U mnogo kompromisa uspjeli smo uvrstiti amandmane svih političkih skupina od desna na lijevo. Hvala svim kolegama na doprinosima. I sad dio koji se koncentrira na zapadnoj Sahari, on je bio puno složeniji Trudili smo se da dođemo do kompromisa. U nekim slučajevima smo na početku imali uspjeh, no na kraju nismo uspjeli ispuniti svačije želje. Tako da zaključak e, pregovora od tada mm, mnogo kolega je zatražilo da se povuče iz kompromisa. Na sastanku izvjestitelja o smjeni smo razgovarali o svim amandmanima izvjestitelja o smjeni, pa onda smo glasali na te amandmane, no to bi zapravo značilo to iz proceduralnih razloga ne bi bilo moguće. Tako da neće svi zastupnici biti u ovim zaključnim kompromisima. Ja ću isto tako unijeti činjenične ispravke, na primjer broj zemalja koji je priznao Arapsku demokratsku republiku Saharu, dakle to nije 45 već 35 Zatim, dakle, potreba da se koncentrira na ljudska prava i sigurnost. Europska unija već imala jednu misiju za obuku u Maliju, te u Nigeru, misiju za izgradnju kapaciteta, no e, ljudska prava nisu prisutna u strategiji Europske unije za regiju Sahela. To je područje u kojima možemo učiniti više da bismo pomogli i nadam se da će ovaj izvještaj tome pridonijeti. Isto tako možemo ujediniti različite glasove o pitanju Zapadne Sahare i nadam se da ćemo pridonijeti miru i stabilnosti u cijeloj regiji. Hvala vam. Hvala vam, eh, gospodine Ruata. Uvažene zastupnice, najprije bih zahvalio izvjestitelju na ovom odličnom radu i na tekstu kojeg su on i njegovi kolege sastavili o ljudskim pravima u Sahelu. Uspjeli smo razmijeniti stajališta i razgovarali o tome. Mm, sastali smo se prošli tjedan u Strasburu i jako mi je drago da je održan taj sastanak. Imam jedno pitanje. Mislim da je ovaj izvještaj jedan od najvažnijih izvještaja kojeg je ovaj odbor pripremio i koncentrira se na regiju koja se vrlo često zaboravlja. To je pet zemalja, 500 milijuna ljuda, ljudi, a oko 10 milijuna ljudi se suočava s gladi. E, strašno velik broj djece je zaražen hivom i doista je vrijeme da okrenemo pozornost prema toj regiji zato što govorimo o geografskom području koje je vrlo bogato, a geopolitički govoreći je vrlo nestabilno. Nažalost, žao mi je što neki problemi nisu raspravljeni na, na odgovarajući način. Pravo e, žena na zdravstvenu skrb, e, prisilni brakovi. brakovi nakon e, otmice te e, nasilje kod kuće su ključni problemi u svim tim zemljama. U Mauritaniji postoji također problem ropstva, u Nigeru također. Situacija u Sahelu je poprilično očajna. Ovaj izvještaj sadržava nekoliko dobrih kompromisa, no mislim da se još jako puno toga mora reći. Mislim da sada moramo poduzeti odgovarajuće mjere za budućnost i drago mi je da sam morao sudjelovati u tom radu no neke me aspekti ipak smetaju. Naš izvjestitelj je uvijek bio proporcionalan u svojim e, nastupima. Posljednji dio koji se koncentrira na zapadnu Saharu ima deset odlomaka. I za neke Dakle, zbog nekih smo se morali koncentrirati na zapadnu Saharu, a ne Sahel. Naravno, zapadna Sahara je važna, no nije samo jedan njen dio problematičan, već važna je, važan je cijeli dio. Jako velik broj amandmana govori o situaciji sa ljudskim pravima i koja se i te iste problemi zbog poroznosti granica šireju druge države. Ovo je izvještaj na vlastitu inicijativu o Sahelu, no možda bismo morali imati jedan zaseban izvještaj o zapadnoj Sahari, no sada je prekasno da se te, taj izvještaj dijeli. Drago mi je što su i izvjestitelji u Sjeni jako puno truda uložili. Gospodin Tanok je učinio odličan posao, 351 amandman, 352 kompromisnih amandmana sve to složio i mislim da su svi zadovoljavajući osim dva. I kao što sam rekao i na sastanku u u Strasburu ne mogu podržati amandmane 32 i 36 i zamolio bih svoj klub zastupnika da me podrži. Članak 32 govori o samodređenju naroda Saharavi i ne podržavam tu diju. E, podržavam ideju autonomije koju je predložio Maroko 2007. A što se tiče kompromisa broj 36, e, dakle to je sporazum o ribarstvu između Europske unije i Maroka. Mislim da to nije stvar ovog odbora da govori o sporazumu o slobodnoj trgovini te vrste. Mislim da se o tome sada i ovako i onako pregovara i, i to nije zapravo u opsegu našeg posla. Izvjestitelju, hvala vam na ovom odličnom radu, bilo mi je jako drago raditi s vama i s ostalim kolegama i htio bih zahvaliti svim asistentima i osoblju koji su nam pomagali na ovom projektu, gospodin Arlaki. I just heard the uh, last... Sad sam iz uh, posljednjih komentara o izvještaju o Sahelu čuo da uključuje i zapadnu Saharu. I iako se slažem da je riječ o uravnoteženom i dobrom izvještaju, moram reći nekoliko komentara o pitanju zapadne Sahare, te o tome koliko je zastupljeno u izvještaju. Ovaj izvještaj je nastao kao izvještaj o Sahelu, dakle odvojeno od izvještaja o zapadnoj Sahari. Nakon toga je donesena odluka da se dva izvještaja dakle, spoje u jedan. I moj klub zastupnika i ja smo se složi, smo zapravo smatrali da dva, dva izvještaja moraju ostati odvojena. A sada kažete da bi zapadna Sahara trebala imati svoj izvještaj. I malo sam iznenađen jer ne sjećam se pozicije Pučana ali ako je ta odluka donesena, znači da je postojao široki konsenzus oko toga. Ne znam kada, ali nadam se da ćemo pronaći e, vremena da sastavimo izvještaj samo o situaciji u zapadnoj e, Sahari. Cijenim mm, suradnju prilikom pripreme ovog izvještaja i prilikom rasprave. Gospodin Tanok je pokušavao uzeti u obzir sva e, mišljenja, no s druge strane e, malo sam razočaran stavom e, gospodina Roate koji tvrdi da ne želi glasati za amandmane 32 i 36. Cijelo jutro smo u Strasburu pregovarali o kompromisima, dogovarali se I ja sam mislila da će taj stav biti predstavljen onakav kakav je, tako da na tom sastanku nisam imao prigovore oko dva ključna pitanja, dakle prava na samoodređenje te ribarskog sporazuma. Tako da sam na kraju pregovora bio i zadovoljan Uzet ću u obzir ovu, ovo stajalište. Svi znate da socijalisti i demokrati uvijek podržavaju i uvijek će podržavati e, pravo na samoodređenje na naroda iz zapadne Sahare. Ne slažemo se s prijedlogom Maroka da se zapadnoj Sahari da autonomija. Mislimo da je to samo jedan način da se zapravo e, odlaže rješavanje tog pitanja te da se zaobiđe ključna stvar, a to su a to je činjenica da ti ljudi imaju pravo na potpuno samo određenje na vlastitu državu. I zapravo to su priznale sve međunarodne organizacije, Ujedinjeni narodi, uključujući i Europski parlament koji je nekoliko puta ponovio svoje stajalište potpune podrške e, samoodređenju naroda Zapadne Sahare a to će u budućnosti biti stav e, socijalista demokrata. Što se tiče sporazuma o ribarstvu, moram se prisjetiti da je ovaj parlament imao vrlo jasan stav nakon glasanja prošle godine o tom sporazumu. Sporazum je odbijen velikom većinom od 100 glasova Dakle, 100 glasova je bilo protiv. I ako će EPP zadržati ovaj stav, vidjet ćemo u Strasburu na finalnom glasovanju hoće li parlament ponoviti svoj prijašnji stav. Kompromis 41. Ako vidim da se stranke povlače E, u ovom trenutku, onda se mi povlačimo od e, kompromisa 41, zato što je to vrlo težak kompromis i ostavlja prostora za nejasnost o tome e, imaju li narodi Zapadne Sahare pravo na samo određenje. Tako da povlačimo se onda iz, iz kompromisa 41. Hvala vam gospođa Weber. Htjela bih e, osobno zahvaliti našem izvjestitelju na, na radu koju je obavio, a to e, govorim ne zato e, što uh, želim biti ljubazna, nego uistinu vjerujem da je bavio jako dobar posao i to iz dva motišta. Prvo, to je dobro izvješće, e, situacija je takva kako je, donesena je odluka, dakle radi se o e, situaciji s ljudskim pravima u području Sahela i mislim da iz tog motišta je izvjestitelj zaista uspio podcrtati one stvari koje su toliko važne tamo i koje zapravo ne nalazimo u strategije Europske unije. Mislim dakle da iz, e, e, u tom smislu ono što je učinio sa svojim izvješćem je dobro, postoji amandmani i mislim da sve to obuhvaća e, ideju rješavanja ljudskih prava u području Sahela. S druge strane, naravno, očekivali smo da pitanje zapadne Sahare bude vrlo osjetljivo i prijeporno pitanje E, mnogo kolega e, imaju različita snažna mišljenja, snažna stajališta i nije e, jednostavno rješavati takvu situaciju, to je gotovo je nemoguće svima ugoditi, ali ipak donijeti su određeni kompromisni amandmani i to pokazuje otvorenost izvjestitelja i želju da okupe što je više moguće e, e, e, onih koji podupiru to izvješće. Bilo je teško postići određene kompromise. U Strasburu smo imali sastanak za sastankom, konzultacije svih kolega. Nije to uvijek bilo jednostavno, a uz to dogodile su se i u međuvremenu i neke druge stvari. E, skupina Alte snažno je pokušala biti dijelom kompromisa i podupriti kompromise. No ipak moram objaviti da ćemo se i mi povući iz 36, amandmana 36, željeli smo kompromis, dakle to kompromisa 36, ali u zadnjoj e, fazi e, e, glasovi su bili podijeljeni, tražili smo podjelu glasova, rekli smo da to nije moguće u kompromisnom amandmanu, to znači da se moramo povući, a zapravo će se onda o svakom amandmanu pojedinačno glasati. No, evo, stvari jesu takve, ali to znači da ja ne mogu predvidjeti ishod glasanja u mojem klubu imamo ljude sa različitim stajalištima o tome, kao što je, vjerujem, situacija u svim klubovima zastupnika. E, to je šteta. Ja mislim e, da bi e, trebalo kao poruku poslati, poruku Europskog parlamenta, možda ne jednoglasnu, a barem određenu vrstu konsenzusa o tome. Ali budući da to nije moguće, još onda trebamo vidjeti e, kako će završiti, kamo će nas odvesti glasanje u tom pogledu. Dakle, glasat ćemo i vidjet ćemo što će se dogoditi na plenarnom zasjedanju. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Nilsen, izvolite. Hvala. Kao i ostali kolege, i ja bih htjela reći da je rad koji smo obavili, posao koji smo obavili s gospodinom Tarnikom bio jako dobar, e, atmosfera je bila jako dobra, gospodin Tarnik i kolege bili su nam dostupni, puno smo vremena na tome proveli, imali smo dodatne sastanke u Strasburu da razgovaramo o tom izvješću, to je dosta pozitivno. E, dosta sam zadovoljna s ovim izvješćem. Osobito sam sredna što smo uspjeli e, postići jednu stvar koja je važna, nismo o njoj prije govorili, a to je ropstvo. E, kao što je rekao gospodin Rata ranije, postoje pitanja žena, reprodukcije koje nisu ugrađena. Žao mi je jer ja sam vrlo aktivna e, u, u odboru za prava žena i e, rodnu jednakost, ali mislim da postoji prava volja, istinska volja izvjestitelja za postizanje sporazuma svih klubova zastupnika, pa mu zahvaljujem na tome. U, što se tiče načina na koji je taj posao obavljen, ne želim ponavljati ono što je rekao gospodin Laki, ali dijelimo e, njegovo mišljenje o samoodređenju ljudi Sahare i o ugovoru o ribarstvu. E, puno smo radili e, na istom pitanju kao zelenju u Zapadne Sahari, ali, kad, ali što se tiče izvješća, da, možemo sastaviti izvješće o tome ali mislim da je ovo izvješće već dobar rezultat, ali trebamo razmotriti mogućnost novog izvješća koji će se samo usmjeriti na zapadnu Saharu, jer većina ovog izvješća govori o Sahelu u cijelosti, to je vrlo razumno, to je u skladu s naslovom, ali mislim da moramo još puno više raditi na Zapadnoj Sahari, ima još jako puno toga što se može reći o tom području u smislu prava, ljudskih prava, prava, međunarodnog prava i tako dalje. Dakle, puno toga treba napraviti, u budućnosti bi bilo zanimljivo imati novo izvješće o Zapadnoj Sahari. Ali u ovom trenutku zadovoljna sam sa poslom koji je obavljen, bio je težak, nezgodan, mislim da je krajnji rezultat dosta dobar. Što se tiče kompromisnog amandmana jedan. E, zapravo bih htjela e, podnijeti usmeni amandman e, i reći ne, dakle hvala lijepa, hvala gospodin Šolc, molim vas. Hvala predsjedniče, naši izvjestitelji u Sjeni zapravo nisu mogli biti ovdje pa su me zamolili da dam neke primjedbe ovom izvješću Želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo sveobuhvatnom poslu i teškom e, zadatku koji je obavio, e, a isto tako e, je uložio puno napora da se postigne kompromis. Želim moji kolege će pokušati razumjeti kompromis o mislimo da taj kompromisni amandman treba zadržati. E, ako razumijemo e, dugu e, genizu nastanka ovog izvješća, Sahel, odvojeno, neodvojeno i tako dalje, neću sada ići u te detalje, svi, svi znate o čemu govorite, dragi kolege. Mi bismo sada vrlo izričito i konkretno trebali formulirati gdje smo. I zato želim dati tri primjera E, gdje se trebamo vratiti na točnu formulaciju koja se koristi u međunarodnom jeziku, posebno u stavku H. Naravno da Ujedinjeni narodi u rezoluciji 35 od 11. studenog 1980. su prosvjedovali protiv e, okupacije Zapadne Sahare. Ja mislim da bismo trebali vrlo jasno to reći u stavku H ako kažemo da je izvrna namjera spominjanja e, glavnog tajnika Hansa Kola za e, regiju e, zapravo se tu prepoznaje da niti Maroko niti drugi nisu priznali administrativno pravo Maroka tom, e, na tim teritorijima. Dakle, ovdje zapravo se moramo držati e, konkretnih međunarodno dogovorenih formulacija. I na koncu naglasio bih e, i podržati za preporučiti da imamo posebno izvješće o zapadnoj Sahari E, bilo bi dobro kada, kada bi naš odbor to mogao učiniti što je prije moguće. Hvala. Hvala, gospođa Nejc. E, gospodine predsjedniče, dragi kolege, prije svega htjela bih ponovo čestitati kolegi Taneku. Često se ne slažemo, nas dvoje, e, gospodin Tanek i ja, ali ja svakako mogu pohvaliti kvalitetu posla koju je obavio, jer situacija sa ljudskim pravima u pet zemalja e, područja Sahel je izuzetno složena i teška, teško ju rješavati. I naravno tu je pitanje zapadne Sahare, kao što je pokazala rasprava danas, to je vrlo osjetljivo pitanje. Dakle, mi ne želimo nikakvo nerazumijevanje u tom pogledu. Zaista e, duboko cijenim posao koji je gospodin Tanek obavio, imao je težak posao. A sad samo nekoliko minuta, neću dugo govoriti, ali želim govoriti o zapadnoj Sahari, zaista o tome želim govoriti. E, mnogo od vas, e, mnogo od vas znaju da poznaje Maroko jako dobro. Pa imam ideju o tome što se tamo događa. Bitno je pri tome, a to, je određeno u izvješću, mi želimo pokušati pronaći rješenje za taj sukob. Tamo postoji sukob. Moramo pokušati riješiti to pitanje, ali o, mislim da smo samo kratko to dotakli u izvješću. E, postoji činjenica da se tu ne radi samo o Maroku i Sahari, ljudima iz Sahare, u tom sukobu imamo barem još jednu treću zemlju. Znam da ljudi ne vole izraz treća zemlja, ali sada govorimo o Alžiru. To je zemlja koja čini sve što može od početka eh, kako bi odgodila bilo kako rješenje ovog sukoba. Jedan mogući put prema rješenju bio bi poštovanje činjenice pa ću sad dati dvije primjedbe ovdje. Jedan od kompromisa koji se spominje o tri žrtve kad se radilo o evakuaciji privremenog e, kampa u Zapadnoj Sahari. Mi ne vidimo nigdje u izvješću spomenuto da, da je tih 13 žrtva, da su to bili pripadnici marokanskih sigurnosnih službi. Ne, oni su bili policijski službenici koji su bili masakrirani, a to su činjenice, sve su to činjenice. U kompromisu 36 vidimo podsjetnik na činjenicu da, ovaj, da je ovaj e, parlament odbio sporazum o e, trgovinskom ribarstvu. E, ali činjenica o komercijalnom ribarstvu. Ali nije bilo jasno utvrđeno da će i Marokanci i Saharani jednako, e, imati jednako koristi od tog ugovora, zato je parlament e, odbio taj provizorni ugovor o ribarstvu. Blisko sam pratila raspravu a drugi razlozi koji su bili navedeni je da je odbor za ribarstvo bio jako nezadovoljan načinom na koji je komisija reagirala ili propustila je reagirati na ta pitanja. Još je tu bila činjenica da je taj sporazum zapravo pokrio godinu e, kada je ostalo samo 14 tjedana preostalo u toj godini i zato je parlament i zbog toga e, odbio taj e, ugovor koji se mogao postići. Postoji pozivanje u izvješću na činjenicu da je Europski parlament odbio taj e, ugovor o ribarstvu. A sada se o tome ponovo pregovara, ja to ne mogu prihvatiti, ne želim to pozivanje tamo, zato sam se povukla iz tog konkretnog kompromisa, jer mi zapravo pokazujemo na preporuke e, e, u jednom e, spisu koji još uvijek nije uravnotežen, to je malo preizravno po mom mišljenju, ali želim zapravo opet čestitati izvjestiteljima na odličnom poslu, a želim čestitati izvjestiteljima u sjeni. Svi klubovi su podijeljeni o ovoj temi, svi politički klubovi i zato su izvjestitelji u sjeni imali težak posao, morali su se kretati između različitih skupina i biti veliki diplomati na tom zadatku. Ja znam da stručna služba odbora e, i asistenti e, zastupnika su tu jako puno radili. Hvala. Hvala, vam sada gospodin Panceri. Hvala vam. Ja također želim čestitati zastupniku Tanuku na odličnom izvještaju. Kad govorimo o problemima koji se odnose na Sahel, tu su doista, govorimo o ključnim temama poput zaštite ljudskih prava, a cijela ta regija ima još i veće probleme, sigurnosne probleme, te utjecaj na koji njihovi sigurnosni problemi imaju na sve zemlje, a samim time i na Europu. Ukratko. Reći ću samo nekoliko riječi o zapadnoj Sahari. Pretpostavljam da svega što sam čuo, prije glasanja u plenarnoj, na plenarnoj sjednici. Svi ćemo imati priliku e, razgovarati o tom pitanju u okviru svojih klubova zastupnika. Tako da ne želim sada izražavati nikakve osude. No, vidim da oko ove teme mm, parlament jednostavno nije u stanju razgovarati. Dakle, svatko se drži svojih stavova. Oni koji su za samoodrođenje i oni koji smatraju da to nije ostvarivo. I ako ustrajemo s takvim ponašanjem, mislim da ćemo imati velike poteškoće. I to posebice nakon desetljeća. I desetljeća u kojima nismo napravili nikakav korak napred. Dakle, doista nije došlo do nikakvih konkretnih napredaka. Mislim da je važno da u ovakvoj situaciji da pozovemo na razgovore i Maroko, ali i Alžir. A možda bi bilo dobro ako želimo doista pridonijeti, a ne samo pokazivati tko je jači, E, možda bismo trebali uzeti u obzir ovu povijesno razdoblje kroz koje prolazimo i raditi na rješenju postepeno kako bismo došli do dakle konačnog e, rezultata. Naravno za to e, treba malo mašta a i treba biti u stanju odmaknuti se od svojih e, početnih stavova. Jer imam dojam da ako ostanemo dakle pri svojim stavovima da čak i ovi kompromisi koje smo uspjeli postići da to neće preživjeti glasovanje. Dakle, neki će glasati za, neki će glasati protiv, no zapravo nećemo ništa konkretno učiniti za jedan važan e, problem poput ovoga s kojim se suočava zapadna Sahara. Hvala, sada gospodin Milan Mon. Hvala gospodine predsjedavajući. Biću vrlo kratak. Kompromisni amandmani koji su vrlo pažljivo formulirani e, ako bih mogao o amandmanu 36 nešto reći, moram reći da ga ja odbijam. Jer e, sporazum o e, ribarstvu. Ja sam bio jedan od onih koji su ga prije dvije godine podržavali, međutim, nažalost, drugi su bili protiv toga. Mi u španjolskoj delegaciji bili smo za taj sporazum. Postoji još nešto što u e, izvješću nije spomenuto, E, tu se jako često spominju ljudska prava, međutim mislim da bi tu trebao u izvješće trebao da, da se e, sporazum o ribarstvu sa Marokom uopće ne bi trebao spominjati u ovom izvješću, mislim da to nije u nadležnosti ovog odbora. Mislim da se tu treba koncentrirati na teme koje su u nadležnosti ovog odbora a e, ribarstvo nije jedna od tih tema. Hvala lijepa i još jednom gospodina Arlaki, vrlo kratko. Gospodine Arlaki. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo e, želim razjasniti. E, čuo sam od gospođe Neitz o nesreći koja se dogodila prije E, nekog vremena e, sa marokanskom policijom u jednom e, kampu. Postoje različite verzije tog događaja. po nekim verzijama bilo je 80 žrtava E, koje su ubili pripadnici Marekonske policije i navodno da je suđenje bilo potpuno nepošteno i nefer i e, suđenje je održano na vojnom sudu. Svatko ko e, išta zna o ljudskim pravima zna da je tako nešto nedopustivo. Civili su demonstrirali došlo je do intervencije marokanske policije i e, sigurnosnih e, službi, ljudi su ubijeni. A druga stvar koju sam htio reći je na ovo što je gospodin Panzeri rekao. Činjenica e, Dakle, ono što neki misle da ako samo određenje nije moguće da onda od te ideje treba odustati. Mislim od takvog pogleda na stvar treba odustati. Jer što to znači? Da bi palestinci trebali prihvatiti okupaciju e, jer je njihovo samoodređenje nemoguće ostvariti. Ima mnogo naroda na svijetu gdje koji su u toj situaciji što to znači da ako konflikti traju dugo da bi znači trebalo odustati od e, težnji za osamostaljenjem. Dakle, u pogledu toga nemam apsolutno nikakvih sumnji i uvijek ću podržati osnovna temeljna ljudska prava. Hvala lijepa. Gospođa Nejc želi nešto kratko reći. Da, bit ću vrlo kratka. vrlo je maštovito nazvati ovaj događaj nesrećom, nesretnim slučajem. Vojni sud u to vrijeme bio je, upotreba vojnog suda bila je u skladu sa marokanskim ustavom. Ako smijem, htjela bih e, reći da cijeli niz naših država imaju takve situacije E, da su u posljednjih nekoliko desetljeća se održavala suđenja pred vojnim sudovima. E, ovaj slučaj je međutim bio e, javni i pratili su ga ne samo organizacije marokanske organizacije koje se bore za ljudska prava nego i međunarodne a nadalje razgovarala sam sa potpredsjednikom Marokanskog e, e, odbora za ljudska prava. Vlast Maroka odlučila je, vlada Maroka odlučila je da u buduće vojni sudovi neće biti ti koji će suditi u ovakvim slučajevima. Hvala lijepa. E, sad bi gospodin Panzeri htio govoriti, ali htio bih vas podsjetiti da nećemo sada, ne možemo otvoriti raspravu unutar rasprave. Izvolite gospodine Panzeri. Da mi niste dozvolili da ponovno uzmem riječ, ne bih, ne bih tražio. Želim samo reći da ne smijemo pomiješati zakonodavna pravila koja jednom kad su definirana, onda ih politički procesi moraju poštivati. Mi smo ovdje parlament i u svakom slučaju moramo identificirati koja politička rješenja mogu dovesti do određenog cilja. Mi o tome moramo razgovarati. Moramo razgovarati o tim političkim procesima jer u protivnom ćemo stajati na mjestu i onda uopće nema smisla da ništa odobravamo u ovom parlamentu. Rezolucija je već su izdali Ujedinjeni narodi. I onda, dakle, tu stvar staje. No moramo ići dalje, a ako želimo ići dalje, onda moramo početi prihvaćati i tuđa mišljenja. Ako ne, ćemo uvijek stajati na istom mjestu vidjet ćemo e, kako će se riješiti ovaj slučaj. Hvala lijepa. U ime službe za vanjske poslove gospodin Bernard Savajš. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. E, najprije bih htio ponoviti koliko su ljudska prava od velike važnosti od središnje važnosti za, e, u, svemu šta e, služba za vanjsko djelovanje radi u svojim odnosima, u našim e, odnosima sa trećim zemljama. Imamo dva komentara o izvjesnim aspektima kompromisa 36 i stavka 40. Prvi komentar tiče se mišljenja pravne službe Ujedini naroba koja se tu, citi, koja se tu citi, citira. Prethodni paragraf, a sad tu citiram iz stavka 25, e, kad bi se nastavila eksploatacija bez e, protiv volje za e, naroda zapadne Afrike to bi bilo u neskladu sa međunarodnim pravom. Kao drugo sporazum o trgovini i ribarstvu odnose se i sporazum o pretraživanju odnose se na Maroko. E, Europski parlament je 16. E, veljače 2012. E, usvojio načelo da se ti ugovori ne usvoje. DJ Agri će nove predloge sljedećeg mjeseca. U izvješću iz 2011. jedanaest izvješće nije bila e, e, regija Zapadne Sahare, a Europski parlament je zatražio izvješće o e, ekonomskim gospodarskim aktivnostima i utjecajem na okoliš. Dakle, mi vjerujemo da postoji jedan problematični element u ovim zaključcima koji e, se nalazi u ovom kompromisu 36 a gdje se najprije tvrdi da neki uvjeti nisu ispunjeni u smislu da eksploatacija tih resursa e, je kršenje interesa i želja stanovništva zapadne Sahare i na temelju te premise tvrdi se da svaka eksploatacija e, bi bila povreda e, načela međunarodnog prava što bi onda imalo utjecaja na naše e, sporazume. Hvala lijepa gospodine Tenok, imate li što za dodati? Bojim se da se vrtimo u krug, gospodine predsjedavajući, tu se ponavljaju jedni te isti argumenti. E, dakle, sad shvaćate zašto je ovo bio vrlo težak izvještaj za napisati. E, počet ću time što ću reći da e, je ovo izvještaj o ljudskim pravima Europskog parlamenta, a ne u prvom redu ovog odbora. A sad samo telegrafski e, što se tiče svega što su drugi kolege rekli. Gospodine Roata, moram reći ne slažem se da nismo posvetili dovoljno pažnje e, ženama, odnosno ženskom zdravlju. Ja bih osobno e, vrlo rado uključio pojam reproduktivno zdravlje, a to bi uključilo i temu Eh, abortusa. Međutim, to neću uključiti u ovo izvješće. O drugim temama eh, spomenuli ste neke prisilne eh, brakove. Mislim da bi to bilo previše um, ulaženje u prevelike detalje što se tiče njihovih običaja i E, tradicija i kultura, međutim naravno da spominjemo robstvo, osobito e, što se tiče Mauritanije i malijskih vlasti, to je naravno realnost i stvarnost u tom području. O temi zapadne e, Sahare rekli ste da se želite povući iz kompromisa 32 i 36. pokušao sam ne biti previše e, de, e, pokušao sam ostati napisati dovoljno otvorene i, i ne e, isključive formulacije koje dopuštaju razne interpretacije E, što se tiče ribarstva, e, većina u ovom parlamentu je mišljenja da to ne spomenuti bilo bi čudno. Naravno, e, Španjolska je prije 40 godina zapravo napustila cijelo, cijelu tu temu i cijelo to područje, međutim mislim da se ta tema u ovom izvješću ne može zapravo izbjeći kao što je gospodin Arlaki rekao, velika većina ovog parlamenta odbila je sporazum sa Marokom o ribarstvu E, naravno da e, neki žele ponovo otvoriti tu temu što se mog mišljenja tiče ja e, nisam odvjetnik ako je pravna služba mišljenja da je formulacija u ovom izvješću u neskladu sa zakonom naravno da ćemo je izmijeniti još neki komentari iz druge perspektive o, o e, stavcima 36 i 41 e, što se tiče ovoga što je rekla gospođa Weber žao mi je što će se Alde povući iz kompromisa e, no ja još jednom želim naglasiti ovo nije izvješće o međunarodnom pravu nego o temeljnim ljudskim pravima gdje su neizbježna preklapanja sa međunarodnim pravom. Gospođa Neic, e, slažem se s vama da je, da, su, da je to pitanje vrlo osjetljivo, ali ovo izvješće nije imalo za cilj razriješiti te stare konflikte. Što se tiče kompromisa 34, nemam problema s tim da se e, 13 žrtava e, Mm, da, da, da se konkretno kaže e, ko su oni bili. E, moram se složiti sa gospodinom Arlaki koji e, naravno da ne možemo odbiti neke ciljeve zato što nisu brzo da što ih nije moguće brzo postići ali usprkos tome ja sam na temu iz Timora održao e, govor u ovom parlamentu, to je bio moj prvi govor, e, da smo tada odustali, e, nikad ne bismo postigli ovo što je umeđu vremenu tamo postignuto. Također u Etiopiji i u nekim drugim zemljama u Africi, po mom mišljenju, samo odrađenje i teritorijalni integritet su dva vrlo važna načela i vjerojatno oba ta načela imaju jednaku težinu u međunarodnom pravu. Ja nisam taj koji će odvagivati koji je od ta dva načela važniji i e, koji ima veću težinu. Što se tiče e, teme ribarstva, naravno da to nije od primarne važnosti za sadržaj ovog izvješća, ali mislim da ga ne treba isključiti. E, Dakle, ako se vratimo na temu koju je e, spomenuo gospodin Arlaki, gospodin Arlaki, mislim da ste e, u krivu. E, evolucija ovog izvješća je bila takva da smo počeli kao da je to počelo kao prijedlog vašeg kluba zastupnika na temu zapadne Sahare. Ja sam čuo za to kad se to već pretvorilo u izvješće o Sahelu, potom je gospodin Brok eh, opet predložio da to bude izvješće o kompletnoj Sahari, pa smo se onda vratili na eh, Sahel. Dakle, eh, i pritom smo uključili zapadnu Saharu. Dakle, Um, učinili smo cijeli krug i vratili se na početak. Želim svaku sreću uh, svakome ko pokuša napraviti izvješće o zapadnoj Sahari, međutim nećemo biti lako uh, i ne mogu dočekati da se riješim ovog izvješća i da on bude iza mene. Hvala lijepa. Time zaključujemo ovu raspravu. A sada prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu. Htjela bih samo još nešto razjasniti u vezi sa pozicijom, stajalištem komisije. Ako umjesto ove formulacije e, dok ova kontroverza ostaje nerazrešena, kad bismo rekli Kad bismo to na ovaj način preformulirali, onda bi time e, vaše brige bile uklonjene, je tako? Prepustit ću odgovor na ovo našoj pravnoj službi. Now we sada krećemo na sljedeću stavku na dnevnom redu, a to je e, razmjena mišljenja sa doktorom e, Simom Bauhusom, e, direktora ureda UNDP-a za arapske države. A to je gospođa koja je i pomoćnica glavnog tajnika UN-a. Doktorice Bahus, na, nakon jedne ogledne karijere u, Jordanu, sada je nadležna za 18 ureda UNDP-a eh, u, zemljama arapskog svijeta. Naravno, eh, nas jako brine ono što se događa sada, osobito u Siriji, i kakav je utjecaj te situacije na zemlju u okruženju, mi to znamo, o tome smo raspravljali, pa smo željeli da vi s nama podijelite svoje mišljenje i tako dalje. Što vi mislite da bismo trebali učiniti u tom pogledu? Stvari nisu e, riješene u važnim zemljama kao što su Egipat i Tunis, Libija. Dakle, imamo cijeli skup problema u tim zemljama i svakako e, su međusobno povezani. Htio bih sada pružiti priliku da nam govorite oko deset minuta, onda ću imati e, e, razgovor sa kolegama. Evo, dajem vam riječ. Hvala gospodine Prasku, kolege, zastupnici u parlamentu, ekscelencije, dame i gospodo. Dobar dan svima. Jako mi je drago što sam ovdje Dolazim iz e, regije, iz područja i predstavljam područje za koje svi znate da je danas u krizi. E, dolazim i predstavljam jednu agenciju UN-a i to UNDP koji čini sve što može, najviše što može da pomogne e, toj regiji u ostvarivanja demokracije i ljudskog dostojanstva. Kao što znate već skoro prije tri godine Arapski narodi e, učinili su hrabar korak na dugom putu prema demokraciji i dostojanstvu. Ljudi su izišli na ulice da oblikuju svoju vlastitu budućnost, odbacili su nezaposlenost, siromaštvo, ranjivost. Muškarci, žene i mladi e, zajedno su se okupili i odbili sudbinu kojim se nije sviđala. To je bilo nadahnjuće, uistinu nadahnjuće u cijeloj regiji, u cijelom svijetu. Ljudi su nastavili hodati, e, ponosno su stajali s jednim novim osjećajem građanstva. E, arapski svijet ponovo osjetio ljudsko dostojanstvo i bolju kvalitetu života koja im je bila na dohvat. No danas e, tamo gdje smo nekada vidjeli nadu, sada previše njih opet vidi očaj, vidimo nasilje, oružene borbe, smrt i sve to u Egiptu, Tunisu, Libiji, Jemenu, i naravno i u Siriji. U Siriji vidimo ljude koji umiru deseci tisuća, e, milijuni bježe. Ljudska patnja u Siriji je strašna. Preko stotinu tisuća muškaraca, žene, djece, kao što znate, umrlo je. Više od dva milijuna je e, pobjeglo iz svojih zemalja. Preko četiri milijuna zatražilo je unutrašnje izbjeglištvo. Oni su prognanici. E, uništeni su škole, zdravstveni centri i tako dalje. Potreba za političkim rješenjem je vrlo hitna u Siriji i e, prijelaz prema oporavku i razvoju ne može čekati. To je uistinu najvažnije za budućnost same Sirije, ali e, rješenje je hitno i za izglede susjednih zemalja i pod regije zaista danas e, kriza u Siriji vrši ogroman pritisak na podregiju Jordan, Libanon i nedavno Irak. Svi su potreseni do, e, do srži i trebaju više potpore međunarodnih partnera u zajednice domaćina osjećaju preveliku e, pritisak izbjeglica i ograničenja na svim razinama. Kad gledamo arapski svijet vidimo da su tamo u igri dvije vizije. Jedna e, budućnosti ljudskog dostojanstva, demokracije i slobode, a druga očaja. Koja će vizija prevladati? Po mom mišljenju, po našem mišljenju, po mišljenju UNDP-a, to je ona vizija koja ovisi o održivom razvoju, a ovisit će o tome kako ćemo mi rješavati održivi razvoj u arapskom svijetu. Nakon e, zapravo iako su ova pitanja na ovi problemi na površini izgledaju samo politički oni su zapravo ukorijenjeni u e, isključenju cijele regije loše kvalitete života smanjenje radnih mjesta migracija mladih koji se povećava sve je to pridonjelo ranjivosti regije koja, na koju ja jako utječe promjena krime, nedostatak e, vode, e, nesigurnost izvora hrane, siromaštvo, e, velika broj stanovnika u pojedinim dijelovima, sve to zapravo dovodi do više onih koji se regrutiraju u one koji vrše nasilje, milicije i ekstremiste treba preokrenuti te propuste i treba preokrenuti stagnaciju razvoja kroz koji prolazi arapski svijet je temeljna pretpostavka osiguranja mira i budućnosti u arapskoj regiji. Ako pogledamo industriju, e, e, ako pogledamo povijest, vidimo da nijedan prijelaz nikad nije bio gladak. E, dakle, nema mjesta za očaj. Nijedna revolucija nije uspjela bez E, uključivog e, rasta, socijalnog uključenja e, u arapskoj regiji. Ne smijemo izgubiti iz vida i ostale deficite koji su okarakterizirali tu regiju uvijek, kao što su nedostaci deficiti znanja, jednakost, rodne jednakosti za žene i djevojke, ljudskih prava, sloboda i dobre vladavine. Jedna, jedan od glavnih izazova je sada pomoći i državama i građanima da definiraju novi e, društveni ugovor e, između sebe, novi e, društveni ugovor koji će na koncu popraviti kvalitetu života, demokraciju i slobodu. U eh, UNDP-u eh, mi radimo sa svim dionicima, u svim eh, arapskim zemljama u ovom vremenu velikih potreba. Radimo na temeljima mira i sigurnosti, dobre vladavine, napretka, demokracije, sudjelovanja u javnom životu. Isto tako radimo i na dovršetku nedovršenog posla, milenijskih ciljeva razvoja, kako najbolje definirati ono što je na dnevnom redu posla 2020. u zemljama u, u, u tranziciji podupiremo reforme, socijalnu dobrobit i proširenje socijalno-ekonomskih prilika. Na primjer, u Tunisu smo dali e, centralnu potporu izborima, e, e, razvoju ustava i promicanju vladavine prava u Egiptu. Promičemo inkluzivne procese koji poštuju prava svih građana i rješavaju hitne gospodarske potrebe najranjivijih u Libiji. Sustav UN-a, uključujući UNDP, E, dao je presudnu podršku prvim slobodnim izborima u Libiji i promicalo sudjelovanje ženskih kandidata u e, sam UNDP u Libiji e, podupre proces nacionalnog ustava sa sudjelovanjem građana u raznim vrstama vladavine. U zemljama e, na koje je utjecala kriza u susjedstvu mi dajemo e, jako potrebnu humanitarnu pomoć i podupiremo e, programe koji otvaraju radna mjesta i čuvaju socijalnu koheziju. Na taj način premošćujemo i i humanitarnu pomoć prema dugotrajnoj potpori razvoja. Radimo u cijeloj regiji na stabilizaciji zemalja kao što su Jordan i Maroko koji još nisu prošle kroz konflikt i sukob, nadamo se da i neće, tako da možemo pomoći e, izraditi jednu mapu puta za ponovnu stabilizaciju cijele regije. No, postoji dalje izazovi i to je e, politička rješenja, demokracija, mladi i prilike za mlade kako bi oni e, e, s pravom našli svoj glas u, društvu. Trebamo pogledati što je sa ženama. E, sve manje su one na dnevnom redu danas u regiji. Trebamo gledati kakav je društveni i gospodarski razvoj koji je ključ u, za uspjeh u političkim tranzicijama. Moramo podcrtati važnost ljudskih prava i poštovanje raznolikosti i dobre vladavine ekscelencije. Drago nam je što smo partneri Europske unije kao i svakoj europskoj zemlji u tom naporu UNDP ima povjerenje vlada, civilnog društva jer daje nepristane savjete na e, visokoj razini. Imamo i dugo iskustvo razvoja programa, programa sa brvim utjecajem, brzim utjecajem u područjima sukoba. E, mi smo ključni partneri e, kad se daje potpora ovim programima, ovim vrlo kritičnim vremenima. Zajedno smatramo da trebamo biti partneri za promjene u arapskom svijetu. Na koncu napredak arapske regije i Europe, Europe zaista su međusobno povezani. Eurozona najveći je trgovinski partner arapske e, svijeta i e, jedni na druge tu imaju negativni utjecaj ako se smanje. Povezani smo i kretanjima e, ljudi. Mnogo Arapa sanja o traženju ekonomskih prilika, prilika u Europi. Naš, e, naša nada u Arapskoj e, e, svijetu je da možemo se pobrinuti da 200 milijuna Arapa koji su mlađi od 24 godine imaju jednake takve prilike doma, kod kuće. povezani smo sa jako puno stvari. Mir, sigurnost je tu a, i oni su, a, e, povezani su i s tim da ne postoji ekstremizam. Moramo nastaviti zajedno raditi kako bismo ostvarili e, e, težnje arapskih ljudi. To je dugoročni proces, ne samo koji govori o kratkoročnim i srednjoročnim potrebima, nego moramo imati čvrste obveze za dugoročna ulaganja EU i e, e, UNDP mogu biti katalisti zajedno e, da će se ostvariti sve te težnje arapskog svijeta. Hvala vam lijepa što ste, mi dali riječ. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ kolegama, htio bih reći kako je ovdje s nama, kako su ovdje s nama tri zastupnika parlamenta u Džibutiju, gospodin Paiz, Amtilahi i, gospodin Said. Oni su ovdje s nama, ovdje su u Briselu. Prigodom konferencije New Deal za Somaliju, ona je održana jučer. A sada želim pozvati gospodina Pancerija da on uzme riječ. A onda se Robert i onda e, dalje. Dakle, samo kratko, najprije bih htio pozdraviti naše goste, drago nam je da ste ovdje s nama. Vrlo kratka primjedba i dva pitanja. Slažem se sa svime što ste rekli. I sve sam više uvjeren da kad govorimo o cijeloj regiji o kojoj govorimo, moramo imati kapacitet da pratimo procese demokratske stabilizacije s gospodarskom razvojnom politikom. Jer činjenice nam pokazuju da ako su ljudi gladni, teško će cijeniti demokraciju. Stoga važno je da taj demokratski put bude popraćen i gospodarskim razvojem i taj će onda put dovesti do demokracije i blagostanja u svim tim zemljama. Pitanja. Prvo, što mislite o e, europskoj susjednoj politici? Europskoj politici susjedstva? Jer mnogi tvrde da je to dobra politika, jer je dobro pružiti nešto više onim zemljama mm, koji dakle rade na uspostavi demokracije, poštivanju ljudskih prava. A drugi, dakle, zapravo u drugim slučajevima se kažnjavaju ljudi, kažnjavaju se građani, samo zato što te države imaju vodstvo koje nije u stanju provesti demokratske promjene. Trenutačno radimo na eh, reviziji Mm, naše politike susjedstva, tako da htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Drugo mišljenje, možda malo osjetljivo ovo pitanje, no mnogi tvrde da u svim tim zemljama, ako isključimo Maleziju i sad e, sam isključio Maleziju zato što govorim o vjeroispovijesti. Dakle, ako isključimo Maleziju i ostale arapske zemlje koje imaju energetske resurse, Dakle, postoji stavovi koji smatraju da e, religija zapravo utječe na gospodarski razvoj tih zemalja. Ne znam do koje mjere to može biti točno. No, ako bismo htjeli provjeriti Dakle, do koje mjere se Kuran odražava u ustavima? Mislim da bi to mogao biti element kočnice. E, sad ne želim komentirati religije, već samo govorim o političkoj e, neutralnosti te o tome koliko čimbenik e, vjeroispovijesti utječe na mogućnosti razvoja tih zemalja. Hvala lijepa. Gospođa Neci, izvolite. netko je otišao. E, e, gospođo, dobrodošli, hvala vam lijepa na vašem uvodu, e, što mi bez dvojbe i meni i mojim kolegama daje dosta materijala za razmišljanje. Nažalost, vrijeme je ograničeno pa ću pokušati biti kratka. Što se tiče Negdje, oko prije deset godina UNDP je objavio izvješće o e, ljudskom razvoju u arapskom svijetu. To je vrlo važno izvješće koje se koje su uspoređivali arapski e, sveučilišni djelatnici, intelektualci i tako dalje. I jedan od temeljnih nalaza tog izvješća bilo je to da prema autorima Razlog za nedostatak, deficit ljudskog razvoja u arapskom e, svijetu je trostru, kako se dobro sjećam. E, nedostatak e, žive demokracije, živih demokratskih struktura. Drugo, činjenica da su žene isključene ili u velikoj mjeri isključene iz javnog života. sad sam zaboravila što je bilo treće, oprostite ali e, to je bio vrlo važan dokument za naše razmišljanje o odnosu sa različitim društvima u arapskom svijetu. Naravno, kao što ste rekli, različite e, manifestacije arapskog proljeća e, pobudile su velike nade između samog stanovništva, ali i kod nas. Možda smo se, možda smo pogriješili što smo previše očekivali prerano. Ako pogledamo unatrag, e, pogledamo svoju vlastitu povijest i različite oblike revolucije u Europi e, tijekom 19. i 20. stoljeća, onda smo zapravo se trebali sjetiti koliko ih je propalo i to vrlo, na vrlo mm, ružan način i koliko je trebalo eh, u svim slučajevima prije toga eh, da se postigne određena stabilnost. I eh, vjerojatno zato preusko tumačenje načela više za više a naravno uvijek gledajući unatrag i uvijek je e, lako govoriti stvari unatrag, e, ta, ta, taj pogled e, na to pitanje je preuzak. Ako želimo da društvo preraste iz države sa autoritetnom vladavinom u pravu demokraciju, to se ne može postići u godinu ili dvije godine. Treba će puno više vremena. Dakle, ja vjerujem da je ovaj e, e, pristup e, pre sirov, ako mogu tako reći. Isto tako, kad sam bila jedna od zastupnika koja je sudjelovala u uspostavi radne skupine ili u Egiptu prije dvije godine, vidjela sam, iskusila sam koliko je bilo teško komunicirati pojam uvjetovanosti egipatskom javnom mjenju. Ako pogledate egipatski tisak, kako su oni izvještavali e, o, toj e, skupini sa zadatkom, uopće nisu spominjali vjetovanost. Naprosto su to e, pogurali po tepih. I, na koncu to je jedan od mojih najdražih e, najdražih tema uvjerena sam da demokracija nigdje ne može cvjetati bez e, e, e, održivih funkcionirajućih političkih stranaka. Ako želite postaviti temelje za funkcionirajuću političku demokraciju, istovremeno vidimo mnoge agencije za pomoć, međunarodne organizacije, javne, privatne, jedne i druge, okljevaju pružiti pomoć političkim strankama u nastanku zato što se boje da, će, se će se smatrati da su pristrane pa su onda ovi ostavljeni sami sebi, a onda treba jako puno vremena prije nego što možete zapravo postaviti temelje bez njih funkcionirajućim političkim strankama. Možda biste mogli biti toliko ljubazni, e, dati svoje primjene. Posebno u ovom posljednjem razmišljenju smatrate li da je to e, točno i što možemo učiniti. Hvala vam, e, Sir Robert, hvala vam predsjedniče. Otvaraju se E, puno pitanja e, iz ovog fascinirajućeg razgovora. Imam jedno ili dva pitanja. Prvo je najprije, na temelju onoga što je rekla kolegica demokraciji, ja mislim e, da imamo neku vrstu obsesije da će se demokracija dogoditi za tjedan dana. To se ne može dogoditi tako brzo u Ujedinjenom kraljevstvu koje se ponosi da je neka vrsta demokracije. Mi smo dobili pravo glasa 1918. E, trebalo nam je stotine godina da stvorimo demokraciju koju sad imamo u Britaniji, a tako i u drugim zemljama, siguran sam. To treba, o tome treba voditi računa. Drugo, pitam se, da li biste mogli komentirati Arabsku ligu? Je li to gubljenje vremena? Je li to samo mjesto na kojem se samo govori? Ili postoji li mogućnost da, da oni mogu imati određen utjecaj? Meni to tako ne izgleda. Treće, ono što ste rekli o strankama nastanku, to je presudno. Do koje mjere, s obzirom da u arapskim državama ima više mladih ljudi, razmjerno govoreći, nego u drugim dijelovima svijeta, e, oni koriste socijalne medije e, s velikim e, učinkom. Da li bi možda Ujedinjeni narodi razmišljati recimo E, e, kako, mi, kako mislio kandidat Obama e, i predsjednik, da se počinju koristiti socijalni mediji, da se ostvari kontakt sa mladim ljudima kako bismo pronašli vođe koji bi mogli stvoriti te stranke o kojima ste govorili. I zadnje što želim reći, što god mislite o rimokatoličkoj vjeri, ima papu koji ga pokušava voditi. Postoje li jednako vrijedni e, e položaj u muslimanskom svijetu, e, jedan autoritet koji, koji e, može okupiti e, sve vrste frakcija koje su sada uzrok ovih poteškoća u ovom trenutku. Hvala. Hvala se Robert. Doktorice Šima. E, hoće li još neko odgovoriti? Iz Gomeš. Gospođo Gomez, izvolite. Gospođo, hvala vam na zanimljivoj prezentaciji. Postavila bih vam par pitanja. Problemi iz prošlosti kada bismo posvećivali projekte koje je financirala Europska unija i koji su se implementirali u različitim zemljama arapskog svijeta, jedno od nezadovoljstva je bilo zato što e, vidljivost Europske unije u tim projektima nije bila velika. i zanima me što mislite o tome je li to napredovalo. Prilično sam sigurna da su da je arapsko proljeće potaklo UNDP i ostale agencije Ujedinjenih naroda da provedu svoja vlastita istraživanja Kad govorimo o zemljama koje unatoč razini bogatstva ne poštuju osnovna prava stanovništva i kad osnovna načela upravljanja se ne poštuju. Tu pone mislim na zemlje zaljeva E, u pogledu prava manjina i prava žena. Što možete reći o učinku? Trenutno svjedočimo sukobu između šijita i sunita u Siriji. I mislim da je većina Arapa da su suniti, no postoje šitske zajednice u velikom broju arapskih zemalja. Kako se UNDP nosi s time mm, kad govorimo o dobrom upravljanju? I evo, upravo smo razgovarali o sukobima u zapadnoj Sahari te o događajima koji sprečavaju bolju integraciju u uz sudjelovanje Maroka i Alžira. Svi znamo za međunarodno pravo. No, može li UNDP pokrenuti neke akcije u područjima Zapadne Sahare? Bili UNDP mogu pomoći u procjeni ovih sporazuma poput ovog koje je Europska unija sklopila s Marokom, da li se oni primjenjuju te nosili pogodnosti stanovništvu? Hvala vam. Izvolite. Gospođo Bahus. Hvala vam. Mislim da su svi vaši komentari povezani i pokasut, pokušat ću ih također tako povezano i odgovoriti. Prvo pitanje o europskoj politici susjedstva i načelu više za više. A ako sada razmotrimo tu politiku, onda odmah moramo promijeniti način na koji radimo u svijetu, zato što se i svijet promijenio. I mislim da ako samo nastavimo pratiti smjernice načela više za više, mislim da ćemo na taj način kazniti zemlje koje neće raditi na tom putu. Ključ tog pitanja je dakle da se nastavimo koncentrirati na ljudska prava, slobodu, civilno društvo i da osiguramo da svi ti elementi budu osigurani u drugim zemljama, te da Europska unija pruži podršku svim zemljama. Dakle, bilo da će to onda eh, odraditi Europska unija ili civilno društvo, ali glavno je da dođe do uh, što većeg broja ljudi u tim zemljama. Problemi u većini arapskih zemalja te vodstvo se promijenilo, ali i mentalitet vodstva se promijenio. Dakle, čelnici u tim državama znaju da ljudi na ulicama koji su svrgnuli e, prethodne predsjednika mogu svrgnuti i njih. Te dakle da je ipak vlast u rukama građana. To znači da su pažljiviji prema potrebama svojih građana. Stoga bih isto predložila da um, jedan od načina rada je da nastavimo surađivati sa vodstvom tih zemalja. Zatim uh, sa organizacijama, na primjer, mladih. jer moramo svi razumjeti odakle ljudi dolaze, su koje su njihove stvarne potrebe, te kako se mijenja okruženje u njihovim zemljama. Što se tiče demokracije i suradnje te političkog sudjelovanja, mislim da je jedna od najvažnijih tema je obrazovanje u arapskom svijetu, zato što najprije istina je da su brojke nešto bolje, no kvaliteta obrazovanja još uvijek nije dovoljno dobra i to u cijelom arapskom svijetu. I to tu mislim i na sveučilišta i na škole. I ne postoji program demokracije u tom obrazovanju. Samo društvo je vrlo a, patriarhalno i zapravo uopće nije, nije imalo nikakvu obuku o, i edukaciju o demokraciji. No, arapski svijet istovremeno ima najveći broj mladih ljudi, najveće stope nezaposlenosti i najveće stope, najveći broj ljudi koji žele emigrirati. I reći ću vam iz svog iskustva, radeći na najvišim razinama u Jordanu, u Arapskoj ligi, mladima je posvećena pažnja te kad su izašli na ulice. I svi izvještaji koji su pripremile arapske vlade Arapska liga, spominjali su da su mladi izašli na ulice, da postoje problemi s mladima, da nisu dovoljno dobro obrazovani, da obrazovanje ne prati tržišne potrebe, te da će doći do problema i doista jest. Tako da sada moramo stvarno biti vrlo oprezni u našim politikama i mislim da je kasno da se bavimo odraslima, ali mislim da nije prekasno da se posvetimo školama, mladima, politikama za mlade i da osiguramo da sve one budu integrirane. Moram još napomenuti da u Ujedinjenim narodima e, glavni tajnik je imenovao izaslanika za mlade. Ta je osoba, također mlada osoba, ima 28 ili 29 godina i putovat će svijetom i promovirati ideju da mlade osobe mogu sudjelovati u procesu donošenja odluka da mogu sudjelovati u političkom životu i putovat će i u ovu regiju, to jest putuje u ovu regiju i nije jednostavan zadatak koji ima. Što se tiče suradnje sa civilnim društvom, ta je suradnja vrlo važna Ehm, suradnja s civilnom društvom u arapskom svijetu ima neke korijene, no oni nisu duboki. Tako da nadam se da ćemo uz našu pomoć uspjeti zaokružiti taj trokut civilnog društva, vlade i stanovništva. Postoji razumijevanje i shvaćanje uloga civilnog društva, te na koji način civilna društva mogu pomoći vladama da e, ostvare svoje zadatke. Što se tiče Arapske lige, bila sam e, pomoćnica glavnog tajnika. Nedavno. I još uvijek mislim da je Arapska liga važan alat, važno tijelo, važna institucija koje može dovesti do ostvarenja želja arapskih ljudi. Naravno, zasigurno ima pokoja poteškoća u smislu institucionalnih kapaciteta, no jako je važno za sve nas da podržimo Arapsku ligu, da oni nastoje podržavati svoje vlastite građane, te da uspostave mehanizme koji će osigurati politički i gospodarski te društveni razvoj. Dok još nešto e, se ne pojavi, mislim da ne bismo trebali e, ignorirati ovu važnu instituciju jer će nam ona pomoći u ostvarenju napretka. A jednako je važno osigurati napredak političkog programa. Mislim da e, ta liga još uvijek ima jako puno utjecaja. Ako pogledate samo sukobe nedavnom, sada imamo zajedničkog izaslanika koji radi na rješavanju problema u Siriji. Arapska liga je još uvijek politički vrlo važna. Nijedna odluka se na međunarodnoj sceni ne donosi bez savjeta odluke Arapske lige. Stoga je važno nastaviti e, podržavati i pomagati Arapskoj ligi. Ja mislim da u određenim e, aspektima moramo nastaviti podržavati rad te institucija. Mi vjerujemo u pružanje podrške regionalnim organizacijama i imamo sporazum o suradnji s Arapskom ligom. E, pružamo im pomoć u izgradnji kapaciteta, u edukaciji, obuci e, za izbore. Tako da E, čitav novi dnevni red arapskog svijeta mora biti e, predstavljen u radu Arapske lige. I Evropska unija i sve ostale međunarodne organizacije im moraju prušiti tu pomoć. Što se tiče e, medija, dakle, ako ćemo govoriti o mladama, moramo govoriti o njihovim alatima, o tome kako rade, kako žive. I moramo nastojati shvatiti na koji način razmišljaju. Imam kćer koja ima 16 godina. I svaki puta kada joj nešto kažem, ona mi kaže, e, mama, pa ti ne razumiješ. I onda ja shvatim, pa stvarno ne razumijem. Ne razumijem što želi, ne razumijem kako razmišljam, ne razumijem e, njezine želje, oni imaju svi posve drugačiji svijet i posve različite prioritete za razvoj od onih koje mi želimo nametnuti. Tako da samo to pokazuje koliko je važno te iste stvari shvatiti na globalnoj razini. Tako da politike i studijski programi, zajednički rad, sve to je jako bitno i korištenje tih alata je bitno za približavanje mladima. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti e, zastupnike u arapskom svijetu koji će biti mlađi, koji će moći preuzeti vodstvo i koji će doći u parlament, koji će sudjelovati na izborima. A to će od nas tražiti jako puno ulaganja, e, edukacije o temama koje su bitne mladima. Ne znam kako da ovo kažem, ali muslimani i papa mislim da tamo ima jako puno papa Mislim da su, da u muslimanskom svijetu postoje e, institucije koje su vrijedne našeg poštovanja, s kojima moramo raditi i pomoći im u rješavanju problema. Pitanje sunita i šita u arapskom svijetu. Ja sam odrasla u arapskom svijetu i nisam nikada osjećala da postoji ta podjela do danas. Tako da očito imamo problem, ali je taj problem političa, politički. Toliko je ispolitiziran da moramo biti vrlo oprezni. Ne tvrdim da imam odgovor, niti rješenje, ali vam govorim da doista moramo biti jako oprezni, moramo biti uključivi u našim politikama, u našim razvojnim programima i moramo osigurati da svi u arapskom društvu moraju poštovati e, ljudska prava, moraju se poštivati prava manjina. Došlo, ima nekih iznimaka u arapskom svijetu i sada se politički koriste kako bi se naglasili ti aspekti, no stvarno moramo čvršće raditi i osigurati da se to ne ponovi. I vjerujte mi, takve podjele nisu nikada postojala ranije u arapskom svijetu. Niste nikada čuli za povijest sukoba sunita i šiita. Riječ je o jednom potpuno novom fenomenu. I moramo njega, taj problem rješavati na uključiv način. Nastojala sam koliko je moguće odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam što ste me došli poslušati i razmijeniti mišljenja o tome kako raditi zajedno. Veselim se većoj razini suradnje, posebice u pogledu europske politike susjedstva i posebice mm, u, tome dakle kako raditi s arapskim e, svijetom i kako se posvetiti njihovim prioritetima. Hvala vam puno na pozornosti. Well, we would like to thank you because... I mi bismo vama... I mi bismo vama željeli zahvaliti. Pokazali ste nam dvije iznimno e, pozitivne kvalitete. Prvo, vaše, iskustvo u UN-u, a druga stvar što dolazite upravo s tog područja i pokušali ste nam prenijeti neke stvari koje je nama teško shvatiti jer jednom kad uđemo u raspravu o tome, tek onda shvatimo koliko zapravo malo znamo, a koliko bismo trebali naučiti. Što se tiče djece, dobro je da misle. Trebali bismo biti zahvalni barem za to. Hvala vam. Želim vam se najbolje. Hvala svima još jednom. Now... A sada idemo izravno na posljednju točku. Evo, e, čućemo privremeno izvješće o praćenju suđenja novinarima u Turskoj. Tamo je bilo jedno ad hoc izaslanstvo Europskog parlamenta to izaslanstvo njime mm, predsjeda gospodin Jaroslav Valesa. Ima pet e, članova naših kolega. Gospodine Valesa, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ad hoc izaslanstvo e, je E, osnovana u okviru zajedničkog odbora između Europske unije i Turske kako bi pratilo suđenje novinarima. Prvi razlog je to što su postale snažne naznake da se, protiv e, novinara vrši kazneni progon radi onoga što su rekli i napisali. Izaslanstvo je svjesno da su razlozi za kazneni progon u nekim slučajevima zaista bila kaznena djela, ali tako veliki broj novinara kojima se sudi se ne može zanemariti. Izaslanstvo je otišlo u Tursku kako bi pratilo suđenje novinarima u pokušaju da se vidi da li se ta suđenja vode na na pošten zakonit način. Ni u kojem slučaju ne smije se e, e, e, uskratiti sloboda govora građanu demokratske države. E, bilo je potpuno jasno da je bilo potrebno to izaslanstvo. Tijekom e, posjeda puno toga smo otkrili e, i podupljili naše zabrinutosti o poštenom suđenju novinarima. U predmetima ODA TV i drugom predmetu KCK E, optužilo se novinare da su oni podupirali terorističke organizacije. E, te su optužbe se temeljene na novinarskim člancima, knjigama, fotografijama i na elementima E, za koje se tvrdi da postoji postojanje organizirane veze. U oba predmeta obrana e, koje su poduprle skupine za slobodu tiska e, odbile su optužnice kao konstruirane, kao scenariji na temelju hipoteza i zapravo se kaže da se u tim optužbama ne govori o konkretnim kaznenim djelima, nego govori se da su apsurdne ili tragične bez komentara. Naše ad hoc izaslanstvo nije moglo e, provjeriti svaku pojedinu optužbu i e, e, dokaze, ali je primilo na znanje zabrinutosti koje su izrazili branitelji i grupe za slobodu tiska s obzirom na narav dokaza koji su ponuđeni u obava predmeta od ATV i KCK i u drugim predmetima protiv novinara i uključuje i e, policija je e, e, oduzela neobjavljene članke a u detaljno se u optužnicama govori zapravo o vijestima o člancima E, pristup određenim e, informacijama prije drugih, zadržavanje e, tajnosti izvora novinara se zapravo predstavlja u tim predmetima kao, kao doušništvo ili kao suradnja na počinjenju kaznenih djela. zapravo se ih se i optužuje da nisu izvijestili o određenim informacijama policiju kao što je održavanje sastanka ili prosvjeda Branitelji govore o tome da su ove optužbe protivne načelu privatnosti novinarskih izvora, a e, to je zajamčeno člankom 12. zakona o tisku iz 2012 kada se izvještava o negativnim e, vijestima recimo e, kada se izvještavalo o negativnom reakciji vlasti na potres ili o prosvjedima E, to tužiteljstvo prikazuje kao čin pokušaja nanošenja štete državi. E, optužbe se podižu vrlo često e, vrlo često Europski sud za ljudska prava e, e, osuđuje takve kaznene postupke, e, na primjer izražavanje potpora modelu demokratskog konfederalizma i regionalnog demokracije se opisuje kao teroristički čin unutar organizacije. E, kao dokazi kaznenih veza između pojedinih pojedinaca se prikazuju neke njihove međusobne prepiske, a, okrivljenici govore o normalnim radnim odnosima između novinara ili između novinara izvora i govore o određenim navodima optužbe kao apsurdnima, kao spekulacijama e, o nezakonitom značenju e, razgovora. Vodeći branitelj u predmetu KCK podcrtao je da nije bilo ljudski moguće pročitati tisuće e, stranica e, e, transkripata u predmetu digitalni dokazi u predmetu oda TVI sastoje se o zapisniku sa sastanka a trebalo je, trebalo dokazati da su okrivljenici pisali knjige i na organizirani način zajedno a provjera autentičnosti ove vrste dokaza um, dovela je do intenzivnih rasprava. Dokazi o putovanju inozemstvo, na primjer žigovi na vizama i tako dalje, o njima se govori u, u optužnici KCK e, kako bi se poduprilo optužbu da je nekoliko okrivljenika e, sudjelovalo na sastancima, na primjer u Iraku. Obrana kaže da je putovanje e, svakog djelovanja novinara i ukazuje na nekoherentnosti optužbe. Još jedna uzbunjujuća situacija je nazočnost anonimnih svjedoka. Ad hoc izaslanstvo nastavit će pratiti suđenja novinarima u Turskoj i e, e, dostavit će svoje konačne, konačne radno izvješće e, u, u, početkom 2014. Europski parlament u rezoluciji od 18.4.2013. o izvješću napretku Turske iz 2012. primjenjuje da je ad hoc izaslanstvo parlamenta za praćenje suđenja novinarima u Turskoj da će nastaviti pratiti suđenje novinarima i da će e, pratiti pravosudne reforme u Turskoj u kojima se govori o slobodi e, izražavanja i slobodi e, medija. Ad hoc izaslanstvo svjesno je da Europski parlament je izrazio zabrinutosti sa suđenjima koja su u tijeku i dugačkim razdobljima pritvora e, koji utječu na e, novinare pa je važno e, govoriti o tim stvarima ad hoc izaslanstvo obaviješteno je da turski kazneni e, e, sud e, i protuteroristički zakoni da se koriste kako bi se kazneno gonile nenasilne izjave, a tvrdi se da izgleda da podupiru ciljeve terorističkih organizacija. Ad hoc izaslanstvo svjesne da članak 26 i 28 Turskog ustava ograničavaju slobodu izražavanja na temelju nacionalne sigurnosti, javnog reda i nacionalnog jedinstva. Te točke zavrjeđuju pozornost i dalje praćenje. Ad hoc izaslanstvo podsjeća da e, su prethodni pozivi Europskog parlamenta turske vladi e, da završi preispitivanje pravnog okvira slobode izražavanja i da ga bez odgode uskladi e, sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. Ad hoc izaslanstvo je primijenilo četvrtu i treću pravosudnu reformu i te pakete i pripremu akcijskog plana iz, područja ljudskih prava koje priprema Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Vijećem Europe na temelju sudske prakse Europskog suda za ljudska prava. Blisko ćemo pratiti provedbu u okviru e, svog mandata. Primjećujemo veliki broj predmeta pokrenutih protiv novinara koji pišu o kurdskom pitanju obavješteni smo o nerazmjernom e, razmjerno velikim e, administrativnim kaznama medijima, e, financijskim kaznama, koje su dovele do zatvaranja ili samocenzure. Ad hoc izaslanstvo je obavješteno o navodima o korištenju nedosljednih dokaza protiv okrivljenika u praćenim suđenjima. Primijetili smo E, da je ministarstvo pravosuđa tu sudjelovalo i visoka pravosudna turska e, e, tijela pred europskim međunarodnim institucijama. Nastavit ćemo konstruktivni dijalog koji smo uspostavili s turskim vlastima i kao što sam već rekao, naše izaslanstvo nastavit će pratiti suđenja. Imamo još jednu misiju sljedeći tjedan i dostavit ćemo završno izvješće u prvom tromjesečju 2014. godine. Hvala, hvala lijepa. Da. Hvala lijepa. E, imamo govornika koji se javio za riječ, gospodin Sofokleos. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Nisam očekivala da ću tako brzo dobiti riječ, ali hvala vam lijepa. Kao prvo, naš kolega je po mom mišljenju vrlo impresivno i jasno izložio što se događa u Turskoj na tim suđenjima novinarima. Mislim da je također eh, iz njegovog izlaganja vrlo jasno da eh, ti ta suđenja ne zadovoljavaju kriterije pravde i pravednosti onako kako ih mi shvaćamo. E, žao mi je što nije veći broj ljudi čulo ovo izlaganje. Zašto se mnogi kolege i dalje drže mita da je Turska kao država, odnosno Erdoganova vlada, da e, imaju zajedničke vrijednosti kao mi u kontinentalnom dijelu Europe, jer Turska nije europska država. E, mnogo se razgovara o vrijednostima, o sustavu vrijednosti koji je, koje su dio demokracije. Ja na osobnoj razini... koliko vremena imam za izlaganje? jednu minutu izgleda. Dakle, na patriotskoj e, domoljubnoj razini e, mi sve zemlje članice dijelimo te E, vrijednosti, međutim ni izdaleka ih ne dijeli i Turska. Dakle, mislim da bismo jasno trebali reći Turskoj da će pregovori između Turske i Europske unije na temelju ponašanja turske vlade da nemaju izgleda za uspjeh ni sada ni ikada u budućnosti. Također bismo jasno trebali reći da zajmovi u, okviru pretpristupnih programa e, moraju prestati i ja se nadam da se e, e, vozila koja su nekad bila proizvođena u ujedinjenom su da se više ne proizvode tamo nego u Turskoj. Činjenica da je Turska presiromašna, prevelika, prerazličita i pridržava se e, previše različitih vrijednosti da bi ikad postala članica Europske unije. I e, želim, odnosno kad bi barem moj e, premijer prestao odlaziti u Istanbul i držati govore e, e, u kojima kaže da ga ljuti kad ljudi izražavaju e, protivljenje pristupanje Turskoj Europskoj uniji. To mene ljuti. Postoji jedna vrlo ozbiljna stvar, a to će biti moja posljednja rečenica, a to je Europska unija tvrdi da ima neke vrijednosti, da se pridržava nekih vrijednosti, ako hoćemo da nas se ozbiljno shvaća kao e, neko kako zastupa te vrijednosti, onda ne može nikad a, e, e, niti razmišljati o primanju Turske u Europsku uniju. I ja zahvaljujem kolegi na ovom vrlo jasnom izlaganju. Hvala lijepa kolega. E, prisiljen sam ponoviti jedan citat iz filma Sedam veličanstvenih Vi, ste, vi naravno imate pravo na svoje mišljenje, ali e, vrijeme ste prekoračili, imali ste jednu minutu, a govorili ste tri minute. Ovo zapravo nije bilo uopće predviđeno e, da bude rasprava, a sad riječ ima gospodin Sofokleus. Hvala lijepa. iznešenost postoje stajališta da Turska spada u Europsku uniju, međutim sad smo čuli ovo izvješće i s obzirom na to što je tu rečeno, moram reći da trenutno zapravo Turska ocjenjuje Europsku uniju, niti povijest niti sustav vrijednosti e, Europske unije e, Turska ih ne poštiva niti naše shvaćanje vladavine prava dakle ne postoji niti jedna zemlja koja ima status kandidata koja ne poštiva slobodu medija i slobodu tiska u Njujorku postoji E, jedno udruženje novinara koje e, tvrdi da je Turska zemlja koja ima u zatvoru najveći broj novinara e, od svih zemalja na svijetu. Dakle, tu je zapravo u praksi postoji jedna sustav represije, a ne sloboda tiska. Naravno da onda tiskovine e, same sebi, e, e, same provode i autocenzuru. Godini 2012. još, još jedan izvjestan broj novinara je uhićen usprkos protestima zbog onih koji su prije bili u zatvorima. Još samo jedan primjer. Jedna novinarka je brutalno pretučena pod optužbom da je kriminalac i da je počinila krađe, a zapravo jedino što je skrivila to da je u jednoj radio emisiji e, slobodno izrekla svoje mišljenje. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću govoriti kao prijatelj Turske i vrlo me jako uznemirava E, sudbina medija u Turskoj, to jest događaji koji e, zadnje, koji smo u zadnje vrijeme svjedoci u Turskoj, a ne radi se samo o suđenjima. Također sam zahvalan na ovom izvješću e, gospodina Valense koji smo upravo čuli. Međutim, još jedan efekt tih suđenja je vrlo važan a mislim da bi e, parlament e, to i dalje morao budno motriti, ne gubiti iz vida. Kao prvo, gospodin Erdogan i njegova vladajuća stranka e, vrše takav pritisak na novinare i vlasnike medija da je autocezura u porastu i neki od organa postaju sve više i više pristrani odnosno podržavaju ideologiju vladajuće stranke. Dakle, nekoć je turski tisak bio vrlo živ, međutim e, to sada je sve manje i manje slučaj. I vidimo kako kako to utječe na recepciju, na primjer, zamana u Turskoj iz dana u dan. A postoji još jedna vrlo nesretna stvar koja se sada događa, a to je sljedeće. Predsjednik vlade Erdogan čini se radi neke apsurdne stvari koje su same po sebi apsurdne. Na optužba da je Izrael planirao državni udar u Kairu e, su se pojavili u turskom tisku jer ih je on tamo plasirao, a onda kao da počinje vjerovati u te e, dezinformacije koje je sam plasirao u tisku. To je vrlo opasno i nije naravno u skladu sa demokratskim principima vladavine. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođa Flotr koja je bila članica delegacije. Nešto nije u redu sa mikrofonom. E, zašto je ta nova ad hoc e, delegacija uopće otišla u Tursku, o čemu se tu radilo? E, jesmo li mi imali samo unilateralni mandat da napadnemo Tursku državu? Ne, o tome se nije radilo. Zapravo ideja zašto je ta ad hoc delegacija uopće otišla u Tursku, mikrofon izgleda opet isključen. E, predsjedavajući moli go e, zastupnicu da pređe za drugi mikrofon. Dakle, e, samo sam htjela podsjetiti na činjenicu da je ova ad hoc delegacija osnovana na temelju jednog amandmana koji je moj klub zastupnika uložio jer smo bili vrlo zabrinuti za situaciju u vezi sa slobodom tiska i slobodom izražavanja u Turskoj. I cijela ideja ove ad hoc delegacije nije bila, za, nasuprot onome što sam čula od mojih kolega, da se tursku vladu na neki način e, izvedena na sud, odnosno suđenje, odnosno da ih se optuži za nešto, nego je zapravo bit onoga što smo što je bio smisao e, naše delegacije je jedno upozorenje, odnosno jednostavno monitoring onoga što se događa u vezi sa temama sloboda izražavanja, sloboda tiska i sloboda medija u Turskoj. Naravno, to sve skupa trebalo je rezultirati dobrim e, savjetima i jednim izvjesnim pritiskom na e, vlasti e, i podrška onima koji se bore za slobodu medija u Turskoj. Komentari koje smo sada čuli od nekih kolega učinili su da mi je sad žao što smo uopće osnovali tu delegaciju jer ono što bismo trebali činiti kao e, zastupnici u parlamentu je e, gledati kako možemo doprinijeti poboljšanju situacije jer ima mnogo novinara koji su e, u opasnosti i sloboda tiska i medija u Turskoj je ugrožena. Ovo izvješće je napisano u 2012. od tada se mnogo toga dogodilo i moramo razmišljati o e, utjecaju tih najnovijih događaja. Naravno e, i e, efektima reforme pravosuđa nadalje postoji i kurdski problem, odnosno tema kurdskog pitanja i e, bavljanje tim sigurnosnim pitanjima je naravno usko povezano s ovim što se događa na suđenjima novinarima. Dakle, e, to je nešto što mi zaista vrlo pažljivo promatramo, međutim mi želimo pomoći tom e, procesu, to je, dragi kolega, ono što je bilo smisao i svrha ove delegacije na primjer e, moramo razmišljati o incidentu Gizi Parker e, to je zapravo otvorilo oči mnogima u Turskoj bile radio stanica i novina i televizijskih stanica koji nisu niti riječi rekli o tim nekim protestima dok su druge stanice 24 sata dnevno izvještavale o tome što se događa u Gezi parku, u parku Gezi dakle bilo je tu manipulacije i tako dalje. Međutim, postoje jedan vrlo e, nejednak tretman e, Dakle, moramo to imati u vidu neovisnost tiska, bez obzira s kim tu e, o kome se tu radilo mi kao parlamentarci moramo se boriti za to da postoji jedna autonomnost i neovisnost tiska i medija a to um, naravno kao temelj treba strukture uh, i jedan izvjesni profesionalizam, a naravno tu je i pitanje financiranja. Uh, predsjedavajući prekida govornicu. Uh, završit ću uskoro. Ovo je dakle jedna vrlo polarizirana situacija. Predsjednik vlade je vrlo autoritarna figura koji je upotrijebio razne vrste propagande u vezi sa protestima u parku Gazi. Međutim, i ljudi su shvatili e, koliko je zapravo na niskom stupnju razvoja novinarstvo u Turskoj i to je ono što nas treba u prvom redu zabrinjavati kao zastupnika u Europskom parlamentu. Mislim da smo to shvatili. Hvala. Gospođa Gomeš sada ima riječ. Da, shvaćam vaše bojazni i shvaćam vaše bojazni prema tome što, dakle, prema činjenici da bi Turska mogla postati članica Europske unije. No, misija bi morala nastaviti, jer susrela sam se s ljudima, s vrlo hrabrim ljudima u Turskoj koji se bore za slobodu izražavanja, za slobodu medija. i ovakvo izvješćivanje im je potrebno kako bismo i njima pomogli u njihovoj borbi. Tako da mislim da bismo trebali nastaviti i koja god bude, e, koji god bude status e, Turske, ona neće otići nikamo, to je naš partner, naš susjed i mislim da moramo dalje nastaviti raditi i raditi na uspostavi osnovnih sloboda e, u Turskoj. Hvala vam gospodine Tanok. Turska jest divna zemlja, no prema mojem mišljenju putuje u pogrešnom smjeru. Neovisnost e, pravosuđa, sloboda, medija su sada problemi, a nekada je to bila sekularna država. Ja sam godinama u ovom parlamentu kritizirao pravnu zabranu o zabrani, to je slobodi medija i slobodi izražavanja, kad se radilo o kritiziranju okupacije e, u Cipru. Dakle, to je bio još prethodni režim, sekularni režim Turske, a sada pak imamo selektivnu pravda, budući da su se karte e, okrenule u, e, prema stranci AKP. Isto tako zabrinjava me opskrba Turske oružjem e, sunitskim džihadskim skupinama u Siriji, a možda i u Iraku, što bi moglo imati vrlo loše posljedice za stabilnost obju zemalja. ideju koju je predložio Egipat, e, koju je predložio turski premijer dobio je tu, na, da je tu naredbu dobio iz Izraela, to je posve razumno, zato što u vladi Turske sve je veći trend protiv i sve je veće raspoloženje protiv Izraela. Zatim izgradnja e, samostalna za Grčku pravoslavnu e, crkvu. No, eto, iz tih se postupanja vidi da čak ni sloboda vjeroispovijesti u Turskoj više nije zajamčena. Hvala vam. Gospodine Valesa, jedna rečenica da završite. Hvala svima na vašim primjedbama i komentarima, uzet ću ih u obzir, no htio bih reći dvije stvari. Kao prvo, još jako puno stvari mora sama Turska učiniti, no htio bih eh, naglasiti da postoji dobra volja od strane turskih vlasti da surađuju s nama i s našim izaslanstvom. Zatim htio bih ublažiti neke od komentara mandat koji je dan našoj delegaciji od strane konferencije predsjedništva jednostavan je. Moramo razgovarati o slobodi medija i što se događa s pritvorenim e, novinarima. Ne trebamo razgovarati o budućnosti, o budućem članstvu Turske u EU i tako dalje. Tako da, imajući to na umu, imamo vrlo preciznu misiju koju moramo dovesti e, do kraja i to ću i to i namjeravam učiniti. Hvala vam. Ovime završavamo današnji sastanak. Vidimo se ponovno 23. i 24. rujna i hvala vam na sudjelovanju.